colleagues, good morning. Let's start our meeting. Dobro jutro, dragi kolege. Počet ćemo današnjim sastankom nekoliko priopćenja za početak. Dopustite mi da najprije e, pozdravim gospodina Sana Lunca iz ECR-a koji je novi član našeg odbora. On je zamijenio Johna Van Obervelda. Kao što znate, e, kolega Orwell je e, imenovan za ministra financija u Belgiji. A sada prelazimo dakle na usvajanje rasporeda sastanka koji je dogovoreno 13. listopada. Moći ćete pronaći e, datume svih predstojećih sastanaka na stranicama našeg odbora, internetskim stranicama. Nadalje, sa sastanka koordinatora, koordinatori su odlučili da se odruže saslušanja sa sve dužnosti za sve poslove u odboru ESM-a. E, o tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme kada će se održati saslušanja. Nadalje, europski semestar za političku koordinaciju to će dobiti pučani. Uloga komisije e, u e, svim tijelima ALDE-u utjecaj, je utjecaja na financijske e, usluge i ta zakonodavstvo na EPP-u, a mišljenje o razrješenju za ESAS će napraviti članovi predsjedništva. Nakon toga e, najnovije podaci za e, SK podlučeno je da se napravi saslušanje za e, osobe koje će biti imenovane na upravu u tijelo za statističke podatke i na posljedku organiziran će se 24. sudenog u Strasburu dijalog s povjerenikom Moskovicijem o planovima za proračune. One point has been cancelled, but okay, we move to point seven. Evo, upravo nas se obavijestilo da je jedna točka dnevnog reda e, tu povučena. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, točku dnevnog reda broj 7. A, još se ipak vraćam na posljednje priopćenje e, i mitingi i komite, dakle ta e, dva linka na internetu. Vrlo kratko ćemo o tome imati E, mali prikaz i to sada. Hvala lijepa i hvala vam na e, mogućnosti da odboru Ekon predstavimo kako funkcionira poveznica i meeting. E, to je mogućnost da se materijali mogu vidjeti umjesto na papiru da se mogu vidjeti putem interneta. I dalje imate materijale u papirnatom obliku, međutim činjenica da e, možete nešto pregledati i putem interneta daje dodatne prednosti. Pokazat ćemo vam na koji način e, funkcionira taj link, a također ćemo vam predstaviti i neke od prednosti. Vremena nemamo mnogo, pa ću vam odmah, e, e, pa ćemo odmah preći na demonstraciju koju će napraviti moj kolega. Dobro jutro. Radi se dakle o kompjuterskom programu koji funkcionira apsolutno na svim kompjutorima i drugim e, tabletima, a e, osim toga to je zasnovano na e, web i pa, stranicama, dakle na internetu pa se ne mora instalirati nekakav kompjuterski program. Odnosi se dakle najprije na poveznicu i meeting to je e, nešto na što mogu ići isključivo ljudi koji rade u parlamentu i asistenti i prema tome stavlja se korisničko ime i lozinka. Ja ću primijeniti moje. Kada uđemo dakle, na stranice parlamenta, odmah idemo na stranicu i meeting, gdje e, postoji mogućnost da odete i e, konsultirate bilo koji sastanak odbora. Treba dakle ovdje napisati start. Ovdje e, se priključujem bežično i zapravo ne morate biti unutar Europskog parlamenta da biste na to išli. Možete ići na bilo koji sastanak odbora, recimo ovaj, i e, isto tako na bilo kojem jeziku. Automatski će se pojaviti dnevni red i isto tako popis sastanaka prošlih i budućih. Ovdje dakle vidite dnevni red sastanka i mogu dobiti bilo kakvu dodatnu informaciju. Možete to tiskati i možete dobiti i elektronskim formatom bilo gdje. Ovdje mogu doći do dnevnog reda u bilo kojoj varijanti. Sustav će otvoriti dokument koji tražite i to u najnovijoj verziji dokumenta. Dakle, taj sa dokumenta će se samo lokalno skinuti s interneta, dakle na uh, onaj e, elektronički aparat na koji koristite. To je zanimljivo jer to onda znači da u nekom drugom kompjuterskom programu to mogu otvoriti, što znači da mi to otvara druge mogućnosti, e, bilješke i komentare koje mogu unijeti u taj dokument primjerice. a sve ove informacije, sve što sada radim, nekada sam morao raditi na papiru. A kada sam to završio, mogu podijeliti taj dokument s kolegama sa svim mojim primjedbama. Ovo je tipično korištenje i mitinga i isto tako e, možete vrlo lako taj e-meeting koristiti za apsolutno sve sastanke, kao, e, uključujući sve koje su prošli. A sada će kolegica predstaviti i komiti. Dobro jutro. Evo par riječi o tom i komitiju i novih web stranica koje smo napravili kako bi se mogli proučavati provedbeni i delegirani akti. Kada otvorite stranice parlamenta, odete na stranicu Icon Web Space i tu se morate prijaviti. Zašto? Zato što web stranice za provedbene i e, e, E, delegirane akte je napravljena samo za e, one koji su članovi odbora Ekon i savjetnici. Kada to e, napravite, dakle morate se ponovno prijaviti i onda ćete naći četiri stvari. Dakle, uvod o tome čemu služi web stranica koju smo razradili sredinom rujna. Kao što znate, cilje je da se tu nalaze svi sve informacije o provedbenim aktima, implementiranim aktima, tehničkim mjerama i tako dalje, sve ono čime se Ekon bavi i to na jednom mjestu. Sada samo na engleskom jeziku. Uh, the second thing you see on this website is under current issue a ovdje vidite tabelu sa svim materijalima kojima se sada bave. Dakle, sve datoteke koje su prosljeđene članovima odbora ili tajništvu. I to e, se sa komentarima koje se mogu proslijediti bilo članovima odbora ili nadzornim tijelima. Možete pogledati o kakvim se mjerama radi, kliknete i vidite ih. S desne strane vidite i e, mogućnost da se e-mailom proslijedi e, sve ove materijale i vi ste ih tako dobili i isto tako imate i sve rokove. Desno dolje e, na ovoj web stranici imamo sve ono o provedbenim aktima i delegiranim aktima koje su nedavno usvojili koordinatori. Dakle, i e, uz to dolaze mjere koje prate sve te akte. I na kraju smo stvorili e, dosije za datoteku koje su također e, na donjem dijelu stranice desno vidite kako se delegiraju ovlasti, primjerice tržišta i financijski instrumenti. Kliknete na taj dosije i vidjet ćete koje je dokument zaprimilo tajništvo i vama proslijedilo od kako smo započeli s ovim web stranicama. Konzultacije ESME krajem rujna jedan je od primjera i možete ga vidjeti kada kliknete na ikonu tog dokumenta koji ste konzultirali. Evo, Time se završava moja prezentacija. Mi na ovome naravno radimo, te ćemo kompjuterski program TV stranice i dalje razvijati. Pokušamo ćemo ih poboljšati što više možemo. Za slučaj e, da imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas u tajništvu i mi ćemo vam pomoćati pomoći. Hvala lijepa, čestitam, ovo je zaista vrlo korisno dan alat E, nadam se da će se kolege koristiti tim novim e, elektroničkim alatima kako bismo štedili na papiru i radili učinkovitije. Prozimo sljedeću točku dnevnog reda. Glasanje. Dakle, e, rano ne pregovaranje u skladu s člankom 165 pravilnika to je mogućnost da se parlament odrekne prava na rok od tri mjeseca kako bi prigovorio na delegirani akt. Mi e, predlažemo da za specifične i delegirane akte koje su vezane za jedinstvenu upravni odbor za sanacije i zapravo ne na sve, nego se odnosi isključivo na akt koji se primjenjuje u pripremnom, dakle prijelaznom periodu samo o nekim specifičnim aspektima. Dakle, Komisija je od nas tražila da iz praktičnog razloga ne ulažemo prigovor i e, mi moramo dakle to odlučiti pa će to onda ići tako što ćemo obavijestiti konferenciju predsjednika, a nakon toga to ide na plenarnu. Ako 40 zastupnika uloži e, prigovor, onda će se to uzeti u obzir, a u protivnom će se odmah moći o tome glasati. Sada mi prelazimo na glasanje, uzmite vaše glasačke kartice, imamo čitav niz uvodnih napomena i amandmana, predlažem da se o tome glasa u bloku ako niko nema ništa protiv. Da li se svi slažu s ovim? Dobro. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada ćemo napraviti jedan test za elektroničko glasovanje, otvoran glasovanje, probno glasovanje. Imamo dva, odnosno tri, troje socijalista previše. Jedan previše sada. Još uvijek imamo jednog viška. U redovima socijalista. Dobro, sad je u redu. Zatvaram glasovanje. Sad možemo preći na pravo glasovanje. Dakle, glasujemo o odluci da se ne ulažu prigovori na delegiranu, o privremenom sustavu djelomičnih uplate doprinosa za pokrivanje administrativnih rashoda. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se uredba. Hvala. Sad prelazimo na osmu točku dnevnog reda. se radi o jako bitnom dosjeu. Strukturane mjere za poboljšanje otpornosti kreditnih institucija EU-a, dakle strukturna reforma banaka. Kao što znate, tu se radi o predlogu komisije koji nam je predstavljen prije kraja mandata prethodnog saziva. A sada predajem gospodinu Gunaru Hogmaru riječ. Izvolite. Najviše hvala predsjedniče, hvala što mi pružate mogućnost da iznesem neka mišljenja o tome kako danas imamo raditi s ovim zakonodavnim tekstom. Evo, veselim se suradnji sa izvjestiteljima u Sijeni i svim e, zastupnicima koji su na ovom odboru. 18. prosinca ćemo iznijeti prijedlog teksta i tako ćemo spostrati da, da uživate u božićnim blagdanima. Početne stavke bih vam želio iznijeti. Kao prvo, sada smo, sada je 2014. a ne 2009. 2009 smo bili usred velike krize izazvane velikom, velikim brojem makroekonomskih neravnoteža, ali isto tako smo bili suočeni s činjenicom da je bio manjak adekvatnih zakonodavnih mjera koje bi pružile stabilnost financijskom sustavu. I mislim da je to nešto jako, što je jako važno, što trebamo ponoviti. Jer od tada, od 2009. do 2014. godine, Puno toga je napravljeno. Što god tko govorio, znam da ima raznih mišljenja s tim u vezi, ali imamo puno uredbi sada koje su na snazi. Neki kažu da ih je previše, neki premalo. Ali to ne proturječi činjenicu da imamo veliki broj uredbi na snazi. Dakle, financijski sektor u Europi je uveliko izmijenjen. Ja ću samo spomenuti neke kratice pa se sjetite kako to prevoditi. Imamo Emir, MIFI 2, CR, CRDF 4, DDS, SRM, SSM i tako dalje i tako dalje. Svega i svačeg to ima. Imamo i BR, svata e, nadzorna tijela, imamo u potpunosti izmijenjenu strukturu koja nas snazi. No ona još nije u potpunosti počela funkcionirati jer je dosta nova, svježa. Dakle, imamo nadzor, jedinstveni pravilnik i jedinstveni mehanizam rješavanja i tako dalje. Dakle, ne, ne želim iscrpiti sve e, kratice, ali evo ga, zadnja stvar, BRRD, dakle, uredba o bankovnom rješavanju, koja je ključna kada o ovome govorimo, jer ona se različi ako, ako se išta razlikuje od situacije iz 2009. to je to. A druga stvar koja se promijenila od 2009. godine najveća promjena u europskom gospodarstvu, a mislim da je to jako važna stvar, dakle najveća promjena u europskom gospodarstvu jest vjerovali ili ne promjene u proračunskom deficitu smanjenje privatnih ulaganja. Ako povučete liniju koju smo da koja pokriva veliko razdoblje, sada možemo reći da imamo pod investicije od 9 stotina milijardi eura. To možemo sporediti s onim što je predsjednik komisije Jean-Claude Juncker pokrenuo onih svojih stotine milijardi e, za razdoblje tri godine, to je sto milijardi godišnje, ali mi u Europi imamo manje ulaganja od stotina milijardi eura. I to je nešto što moramo uzeti u razmatranje, jer ostatak globalnog gospodarstva povećaja svoje ulaganja Sjedinje države, Azije i tako dalje. I želio bih da uvidimo da ovo smanjenje ulaganja nije samo problem za gospodarski rast, konkurentnost, već je to nešto što na kraju može izazvati novu financijsku krizu. Jer ukoliko ne budemo ulagali nećemo zadržati vrijednost svojih e, svojih ulaganja. I svi znamo da je veliki dio e, krize izazvan time što e, vrijednosnice gubi na, gube na vrijednost jednostavno. A kao što znate, aktiva je jako, jako važna. To se podrazumijeva. A ako vrijednost aktive opada, onda sve propada. Dakle, to su za mene dvije jako važne stvari. Treća stvar jest o kapitalnim e, tržištima i u unikapitalnih tržišta, investicijskih tržišta, to je jako važno. To se odnosi na sve nas. Dakle, moramo osigurati investicije likvidnost unutar cijele Europske unije. Iz tog kuta gledišta ja promatram e, zakonodavne tekstove o bankovnoj strukturi Europske unije. Dakle, evo, kroz prizmu ove tri točke. Mislim da je jako važno da podržimo razvoj e, tržišne unije, da se stvarno dobro razvije. I mogli bismo reći da osim jedinstvenog pravilnika jedini pravi akteri u ovoj uniji nam trebaju osigurati dakle protok likvidnosti. mislim da test otpornosti nam daje još dodatne informacije o ovome svemu jer kriza koju smo vidjeli na financijskom tržištu je prvenstveno bila kriza izazvana prodajom i e, nekretninama i to je nešto što je ukazao i ovaj test otpornosti. E, kao što e, izvješće pokazuje, ne možemo reći da su u ove univerzalne banke problem sami po sebi. Evo vidimo situaciju kakva je na Cipru. Bilo bi dobro da smo tu imali univerzalne banke. Jer ako nemate ništa drugo, jer situacija je takva da kada banka, određena banka upada u probleme, onda ovisi o štedišama i onda se može pouzdati samo na njih, a to je problematično. Jer to donekle podrazumijeva da banke moraju imati sposobnost da pretrpe šokove, a da ne traže e, u slučaju problema novce i pomoć od poreznih obveznika. Dakle, to znači da ne možemo reći da e, su univerzalne banke problem. Ja bih želio ne da imamo strukturne, odnosno kriterije zasnovane na strukturi, već na, utemeljene na rizicima. Dakle, da nismo imali CRD4, EMIR, MIFID i druge zakonodavne tekstove, Ja bih samo želio, predsjedniče, da vidimo da je važno osigurati kredibilitet Bjerardija. Ovdje se radi o političkoj psihologiji koja nam je svima poznata, jer kad banka upadne u poteškoće, a vidjet ćete da ovih 8% koje trebate koristiti u programu spašavanja će utjecati samo na štediše, Iskreno govoreći, mislim da je mali broj vlada spreman slijediti načela koja podrazumijeva uredba Bjardija i program spašavanja, jer u suprotnom, vjerujte mi da ćete imati stvarno velike dokaze u Londonu, Berlinu, Stokholmu ili gdje god bili. Ja ne vjerujem da će tada vlade reći, dobro, to spravlja igre i pošto ćemo. Dakle, iz te točke gledišta mislim da bi bilo dobro da imamo diversificiran bankovni sustav, ali isto tako i bankovni sustav koji omogućuje da se e, stvaraju likvidnosti, bilo da se o kojem god tipu bankarstva se radi. Ali moramo imati to sve e, utemljeno na e, riziku. Mislim da moramo imati ovaj pristup temeljen na riziku, risk-based approach. I to daje nacionalnim vlastima mogućnost da uđu u raspravu s bankama, da im kažu da e, nisu održive, da moraju promijeniti svoj model poslovanja. Dakle, mislim da trebamo nastaviti s ovim zakonodavnim e, tekstom kako bismo smanjili koliko god je moguće e, rizike s kojim se suočavamo. Moramo kao polaznu točku imati sve ono što već imamo i uzeti u obzir da nam je potreban funkcionalan bankovni sustav unutar cijele Europske unije koji nam e, pruža mogućnost da e, funkcionira naše financijsko tržište i povezati to sa zakonodavnim tekstama koji već postoje, da imamo jedinstven pravilnik koji će nam pružiti jake mogućnosti za borbu protiv e, nedovoljne investicije i da se vratimo dakle investicijama i gospodarskom rastu. Hvala. Najpša hvala izvjestitelju. rasprava jako zanimljiva bila. Prvi govor je Jakom von Bajsekon i izvjestelju Sjeni e, iz redova SND-a. Hvala predsjedniče, hvala Gunaru Hukmarku na ovom odličnom eh, uvodnom izlaganju. Mislim da ste u potpunosti u pravu kada kažete da je potrebno gledati na ovaj zakonodavni tekst u kontekstu zakonodavnih tekstova koje je ovaj odbor između ostalih e, izradio u zadnjih nekoliko godina. Dakle, ovo je djelomično ovisan zakonodavni tekst o prethodnim i ono što je ECB napravio Europska središnja banka napravna jeste da se dodatno financiranje primjenjuje na samo neke banke nakon ovog testa otpornosti i pokazalo je na to da imamo i dalje i da možemo imati vrlo lako velike probleme u europskom bankovnom sustavu u slučaju krize. Jedan od razloga jeste, kao što ste ukazali na to, e, činjenica što u drugim regijama svijeta e, se gospodarstva su dinamičnija, bolje se razvijaju za razliku od Europske unije, jer mi nismo uspjeli riješiti probleme koje imamo u svojim bankovnim sustavima i konkretne mjere tih e, problema koji opstaju i na koje privlačim vašu pozornost je e, stopa zaduženosti niska stopa zaduženosti i e, evo na što to ukazuje da i dalje ovisimo uveliko e, na kriterijima temeljenim na riziku jer ukoliko dođe do probleme ispostavit će se da imamo stvarno velike E, probleme. Jer ako imamo e, omjer zaduženosti manji, niži od 3%, onda imamo velike probleme u bankovnom sektoru. A ono što mi vi kažete me malo zabrinjava, jer vi kažete da sama izrada modela koja je uključena u trenutni sustav, e, vi želite to uvesti u e, zakon o strukturi banaka, a ja sam mislio da je ono što nas motivira upravo suprotno, da mi želimo da nam bankovni sustav bude otporniji, osobito kada je riječ o e, rizicima, o diskrecijskim e, odlukama nadzornih odbora koje donose oni zajedno s vladama i koji bi bili pod velikim političkim pritiskom Dakle, mi želimo da sustav bude otporniji. I u takvom kontekstu bih se ja kritično osvrnuo na ovaj model i nisam uvjeren da neki od ovih e, mjera idu dovoljno daleko. Daću vam samo dva e, primjera. Prvi se odnosi na zabranu određenih aktivnosti. Ako gledate u trenutnom prijedlogu, osobito kada se radi o trgovanju za vlasti račun. Ono što e, nedostaje jeste nemogućnost, e, odnosno zabrana posuđivanja i Mislim da je važno da učimo iz povijesti, jer jedna od velikih kriza gdje smo to trebali naučiti nije bila e, zadnja kriza, već dugoroč, dugotrajna kriza kapitalnih investicija. Dakle, zašto se Federalna američka banka zainteresirala za to? Pa razlog je zato što e, neke od velikih univerzalnih e, svjetskih banaka poput City, Grupa su posudili, posuđivali masovno e, sredstva i na temelju takvog odnosa posuđivanja su upali u e, problematičnu situaciju. I ovdje se pokazuje da nije bilo mudro da, da to nije bilo tako važno za realno gospodarstvo, vjerojatno se u, s tim e, možete složiti. Tako da se takva zabrana može vjerojatno dodati ovom zakonodavnom tekstu i ja neću ići daleko na ovom svom popisu, već samo još jednu stvar navesti, a to je pitanje disk, diskrecijskih odluka. Dakle, u ovom e, ovdje imamo puno diskrecijskih odluka, puno razina i nije nam jasno kako se rizici ili kako se indikator rizika mjere, da li će to IBA mjeriti i komisija treba iznijeti dakle, prijedlog o tome kako te mjere tumačiti, a zatim je to nešto što će ovisiti o diskretskoj odluci nadzornih tijela dakle koji donose svoju diskrecijsku odluku. Dakle, uopće ne znam da li će to biti kakav postupak pregovora između banke i e, nadzornih tijela o tome da li je to prihvatljivo ili ne. Dakle, mislim da sva ova tri tijela, EBA, komisija i e, ljudi koji su zadužen za nadzor moraju biti jako dobro ali znate, oni će biti pod ogromnim pritiskom lobista pod kojima smo, i to su isti pritisci pod kojima, kojima smo i mi ovdje izloženi na ovom odboru. I mislim dakle da bi bilo dobro pomoći tim e, dionicima tako što bi se dodalo neka, neka dodatna zaštitna mjera tako da se kaže da je sav taj posao jako dobar, ali postoji određena, određena crta iza koje se više ne može E, govor, odlučivati diskrecijski, jer ovo nije bilo kakva banka, već govorimo o najvećim europskim bankama. Dakle, mora postojati jedna zaštitna mjera utemljena na jednostavnim mjerama gdje se kaže da se do te crte može ići i ne dalje. to su ta dva prijedloga na kojima ćemo mi raditi. Ima ih određeni još broj, neću dalje ići, ovo je prva razmjena mišljenja, ali samo vam želim dati sukus onog, e, odnosno smjera kojim se krećemo, barem iz moje točki gledišta. Hvala najljepša. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik u ime Kluba zastupnika CERA je Sijed Kamal. Izvolite. Hvala vam lijepa. Ovo je bila jedna od tema, ako pogledamo prošli saziv, gdje smo imali dogovor diljem klubova zastupnika, možda se nismo uvijek dogovorili o svemu što se propisalo, ali našli smo zajednički temelj. To je bilo iznimno važno prije svega u zadnjem sazivu kada je Ellie izradila izvješće na vlastnu inicijativu i mislim da smo tu postigli širok sporazum. Kada pogledamo natrag ovih proteklih pet godina, E, mislim da smo dobro radili. Imamo cijelu ovu arhitekturu bankarskog nadzora koju smo zgradili na europskoj razini, sve te ražne aspekte, ali postavlja se pitanje jesmo li doista riješili problem ako neka banka posrne da se neće koristiti novac poreznih obveznika. Mislim da to nismo učinili, mislim da moramo biti dosta iskreni s tim u vezi. I to je zapravo trebao biti prioritet u proteklih pet godina. Bilo je jako dobro tražiti sve te populističke stvari, napadati hedge fondove, tražiti porez na finansku transakciju, ali to nije došlo do same srži problema. Sama srž problema je kako ćemo se ponašati sa krizom u bankarskom sektoru i sa posunulim bankama. Sada imamo malo drugačiju situaciju i slučanci kažu da su neke zemlje se odmakle od toga da dožive nacionalni bankrot, ali i dalje se nismo obračunali sa bankrotom banaka i sa bankarskom krizom. To je dosta veliko pojednostavljenje, ali ne bih sada ušao u više detalja. Ono što je CER tražio u protokom sazivu bilo je tri stvari, neki klubovi zastupnika smo podržali. Kao prvo, tražili smo da se pobrinemo da ako neka banka e, treba propasti, da neka propadne i da se ne koristi novac poreznih obveznika. Mislim da se tu možemo svi složiti oko toga. Mnogi koji se slažu sa mnom imaju i vrlo liberalni stav u gospodarstvu i mi smatramo zašto bi se banka trebala spašavati od strane poreznih obveznika. Zasigurno je treba pustiti da, pustiti da popadne kao i na bilo kakvom drugom konkurentnom tržištu. Moji kolegi s lijeve strane isto kaže da bi se poreznih obveznika trebalo koristiti za nešto drugo, a ne za spašavanje banaka. I stoga mislim da bismo mogli postići konsenzus kada se radi o ovome. Kao drugo, trebamo vidjeti odgovornost i mislim da banke, ako banke dobro rade, da mogu, da im se treba omogućiti da zarade što više ako se i ulagači s time, s time slaže. Ali ovdje postoje određeni rizici. I nadam se da ćemo kasnije u ovom sazivu isto tako riješiti pitanje standarda. Kada na vašu bilancu stavite neki financijski instrument, i kada možete odmah zaraditi na tome, ali kada ne stvorite dovoljno jamstva. To znači da kada se izlažete i da se izlažete za novac koji ne možete pokriti. Imali smo jedan slučaj s tim u vezi gdje je jedna banka bila izložena za 2,8 milijardi dolara. Banka EIG. To je nešto što bismo trebali moći riješiti u ovom odboru. Ono dakle što želimo postići jest vršiti određene popravke i isto tako kada jedna banka propadne sa ovim CRD4, RD-om i tako dalje, trebali bismo vidjeti jesmo li doista dobro pokrili to načelo da su banke prevelike da bi ih se pustili da propadne. Trebali doći do bilo kakve intervencije i ako da, kakvu intervenciju treba dopustiti. Za mene u idealnom svijetu bi svaka banka trebala moći propasti, ali za to nam je potreban dobar sustav za rješavanje banaka, za razrješenje banke i isto tako štediše moraju moći doći do svojih pologa i moraju moći platiti svoje račune. To je nešto oko čega se svi sigurno slažemo. Zatim još nešto što trebamo pogledati jest jesu li univerzalne banke implicitno korisnici e, državnih potpora. E, ja znam da vi podržavate ideju univerzalnih banaka, ali s ovim novcem koji se koristi za bail-out ili za bail-in, što se s time podržava? Podržavamo li time aktivnosti koje ne bismo uopće trebali podržavati s pomoću novca poreznih obveznika? Treba isto tako se osigurati da one države članice koji žele ići dalje od onoga što je ovdje predloženo, da im se to dopusti. Ne bismo trebali prepriječiti pojedine države članice u tome i vrlo sam zahvalan na tome što im se to ovdje omogućuje. Znam da određen broj država članica raspravlja o nekim reformama, trebali bismo pogledati ideje koje nam pristižu od tamo. Ja nisam još stekao jedan čvrst stav o tome prema kamo se krećemo. Ja znam da e, smo imali druge kolege koji su se bavili s ovom temom u proteklom sazivu gdje smo uspjeli pronaći konsenzus i nadam se da ćemo uspjeti izgraditi sličan konsenzus i u ovom sazivu. Hvala vam. Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika ALDE Silvi Gular. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Danas imamo prvu razmjenu mišljenica. Pričekat ću da Gunar stavi svoje slušalice. Eto, hvala. Dakle, ovo je prva razmjena mišljenja. Po mom mišljenju ona je toliko važnija jer moramo biti oprezni, imamo novu komisiju, dakle morat ćemo provjeriti hoće li novi povjereniči zastupati ovaj tekst kao i prethodni da imamo otpora u okviru vijeća, da imamo i ove trialoge kojima sam prisustvovala i koje me naginju na razmišljanje da će to biti vrlo teško. Imamo trijalog sa četiri stupa gdje je vijeću u potpuno opričnom stavu od onoga što predlaže komisija. Ono što bih rado vidjela jest stav Europske središnje banke u ovom tekstu. Jer komisija želi dati nadzornu ovlast Europskoj središnjoj banci. SSM je nedavno pokrenut, vidimo što se već napravilo vezano uz reviziju kakvoće aktive i vezano uz test testove, ali ne bismo smjeli dopustiti da na kraju to tijelo koje dobije tu ovlast nadzora nam kaže da to neće moći napraviti. Zatim isto tako tri razmišljanja, naravno to trebamo raspraviti sa izvjestiteljem i izvjestljama u Sjeni, koji su potpuno se za dijalog. Ja sam zabrinuta zbog e, moguće fragmentacije unutarnjeg tržišta. U ovom tekstu nalazimo ideju da zapravo možemo primijeniti zakonodavstvo nekih država članica, a ne primijeniti zajedničko zakonodavstvo. Neke države članice su poput Francuske, Njemačke, Belgije ili da su već donijeli određene regulative o ovoj temi i to zapravo ne bi trebalo biti problem ako se možemo uvjeriti da ćemo imati iste rezultate i da ne stvaramo natjecanje između pojedinih država članica i e, između dakle činjenice da banke mogu imati sjedišta u raznim državama. Što se mene tiče, ono što sam ja vidjela i mislim tu na Elizu Freiru, već smo sa ovom rezolucijom vidjeli veliku težnju da se nacionaliziraju bilo fondovi, bilo pravila i stoga mislim da još jednom moramo biti iznimno oprezni kada se radi o tome da se čuvamo jedinstvo unutarnjeg tržišta. Naravno moramo imati na umu i jedan drugi aspekt koji često stoji na putu našem vlastnom zakonodavstvu i eh, tu se radi o tome odakle zapravo dolaze tekstovi koji se primjenjuju u Europi. Vidimo da imamo tilak koji potječe iz odbora za financijsku stabilnost. Dakle, imamo pravila iz ovih tekstova, imamo nacionalna pravila, imamo međunarodna pravila i zapravo ne, znam kako, ne znamo točno kako će se to sve primjenjivati. Druga moja zabrinutost, to su već kolege rekle, to je kako se možemo pozabaviti sa viškom rizika kako se možemo primiti da porezni obveznici ne plaćaju za to, ali dobro, mislim to je jako lijepo reći, ali postoje banke u jednom krajevstvu koje su do 80% nacionalizirane i dakle e, vrlo je teško tako nešto tvrditi i u krizi smo zapravo vidjeli u potpunosti obrnutu reakciju država članica u genima ministara financija zapravo postoji ta misao da će se banke spasiti uz kakav god rošak e, to sa sobom vodi. Mislim da sada moramo uvesti radikalnu promjenu. To smo pokušali ustanoviti već sa SRM-om i sa BRD-om, ali osobno ja ću pričekati da vidim što će se dogoditi jednog dana kada jedna velika banka e, ima poteškoća. Trebamo dakle uzeti u kontekstu u obzir, a e, kontekst je upravo e, taj stav zvijeća ministara. Naravno, moramo imati dalje otvorenost za dijalog. A što se tiče preuzimanje rizika s jedne strane i financiranje gospodarstava putem banaka, kada govorimo o Uniji tržišta kapitala, kada je Jonathan Hill došao pred nama, on je u, u svojoj drugoj verziji pismenih odgovora nam dao već neke naznake kako to misle napraviti rekao nam je nešto o bankama i već to vidimo da neke banke u eurozoni počinju sada više se obraćati prema velikim poduzećima i malim i srednjim poduzećima kako to možemo izbjeći sada kada su nam potrebna ulaganja, kako možemo spriječiti da se tu i banke ne izuzmu iz svojih uloga, e, kako možemo spriječiti ovo premještanje ka bankarstva u sjeni, e, to mislim da ne bi riješilo problem, to bi ga samo odgodilo. Ja nemam odgovor na sva pitanja na definiciju onoga što bi trebalo zabraniti ili ne i e, Jakob von kad je to već spomenuo i zatim moja zadnja zabrinutost i mislim da je ona zapravo mogla bih reći filozofske naravi. Naime, ja imam dojam da se nalazimo u situaciji koja je vrlo bliska čovječanstvu, dakle da se pokušamo odvojiti od zla, to jest da go, ljudi govore da postoji loša bankarska aktivnost koju treba odgovoriti o dobre bankarske aktivnosti. Mi znamo da od početka čovečanstva je to jedna, jedna težnja koja nas ne dovodi baš daleko. Jedan francuski političar mi je rekao da mu je u potpunosti to svejedno, ali da se bar nada da će moći nešto postići. I mislim da imamo dakle tu ideološku filozofsku sumnjivu e, e, prirodu ovog, problema i to me malo zabrinjava. Još jednom, dakle, spriječiti fragmentaciju e, unutarnjeg tržišta, ne smanjiti rast u gospodarstvu i isto tako regulirati bankarski sustav bez iluzije da ćemo na božanski način odvojiti zlo od dobroga. Mislim da je situacija mnogo služenija od toga i Zbog toga nam je potrebno da nemamo samo ova saslušanja koje smo već zabilježili. Dakle, naravno potrebno je saslušati gospodina Likanena i e, osobe koje su radile u tom sektoru da vidimo kako možemo zadržati diversifikaciju. Ja bih rekla da ima dosta univerzalnih banaka i da možda nije loše da se neke aktivnosti zabrane ali ne radi se o e, samo jednoj vrsti banaka koji se to treba ticati, radi se o praksama koje bi trebale biti nedopustive. Hvala. Sada sljedeći govornik u ime GUE, Fabio De Mazi. Thank Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, hvala gospodine Hrkmak na vašem kratkom e, izvješću. Kao prvo, možda ću vas iznenaditi, kao e, član ljevog krila, ja volim bankarstvo, ali ja volim zdravo, dosadno bankarstvo u starim danima smo imali e, takozvano pravilo 3-5-3, to znači da je banka posuđivala na 3%, da je iznamivala u 5% i zatim u 3 sata se išlo igrati golf. Danas imamo dosta drugačiji model bankarstva i ja se ne slažem sa gospodinom Hrkmarkom da je središnji problem premalo da se spriječi premalo kreditiranje realnog gospodarstva, da je, da je to pretjerana regulacija. Da, imate pravo, imamo sve te regulacije koje smo uveli, MIFID, MIFID i tako dalje, ali zapravo se ne radi o broju e, regulacijskih instrumenta koje vodimo, nego kakvi su to instrumenti. I već sam u ovom odboru spomenuo da, da je e, zakon Sjedinjama država imao preko 700 stranica, našima 70 i nešto, ali bitno je da imamo vjerodostojno zakonodavstvo. I mislim da je provođenje strukturnih reforma jedan trenutak za istinu, da vidimo kako smo zakonodavstvo sve ustanovili, a da unatoč tome još uvijek imamo taj problem sa bankama koje su prevelike da, se da ih se puste popadnu. I što god odlučimo o bail-inu, neće doći do bail bilo koje banke koja je prevelika da bi propala jednostavno zato što to nije moguće. Imamo čak i sada ta izuzeća u e, našoj regulaciji da ako postoji zabrinutost o financijskom stabilnosti da ih se može izuzeti iz tog bailina. Dakle, postoji to obećanje da novac poreznih obveznika nikad se neće koristiti za spašavanje banaka, ali to obećanje još nismo ispunili. I sada je došlo trenutak da to učinimo. Također se ne slažem sa sljedećim. Da je istina da imamo petljanu regulaciju, onda bismo u Grčkoj i Italiji, ako pogledamo te zemlje, gdje vidimo da nema dovoljno kreditiranja realnom gospodarstvu, da bi e, uzrok tome bio da su Grčka i Italija pretjerano regulirane što se tiče bankarstva. To nije istina. Radi se o gospodarstvu i o bankarstvu i ne možemo imati zdravo gospodarstvo bez zdravog bankarstva, ali isto tako ne možemo imati zdrave banke bez zdravog gospodarstva. Dakle, ako ne postoji dovoljno potražnje za kreditima, za ulaganja, tamo neće biti niti banaka koji nude takve kredite. Zatim dosta govorimo o derivatima, o e, vođenju tržišnih knjiga i naravno da nam je potrebno u određenim područjima to vođenje e, bankovnih knjiga, dakle market making, nije dovoljno imati samo omeđivanje hedging, jednostavno se brojke ne poklapaju toliko je važna ta uloga tržišnih knjiga banaka da to uopće nije povezano sa financiranjem realnog gospodarstva. A pomoć omeđivanja derivativnih instrumenata se zapravo isto tako ne ozilirate od rizika. Moja prva misao o ove regulacije je vrlo slično onome što je jako iznio. Moramo govoriti o sektoru bakarstva u sjeni, o pozemljivanju hedge fondovima. Moramo pogledati razinu diskrecije. Dakle, mi ne želimo da se nadzornici izlažu intenzivnom lobiranju i političkim pritiscima e, financijskih institucija, dakle za njih su nam potrebna jasna pravila manje diskrecije, bilo da znamo veličinu tržišnih knjiga banke ili nekakvih drugih matrica koje smatramo da su nam potrebne i trebamo se odvojiti od tih modela unutarnjeg, rizika. Sad smo imali rezultate stres testovali, čak i tu smo, da budemo iskreni, se oslanjali na unutarnje modele rizika banaka koje su doživjele toliko veliki neuspjeh tijekom krize i zapravo nismo riješili središnji problem. Još jedan zadnji komentar. Mislim da u ovom zakonodavstvu imamo mnogo ciljeva koje smo iznijeli u prvom članku. To su vrlo e, zdravi i dobri ciljevi. Većinom mi mislimo da bi se u članku 1 ti ciljevi trebali povezati e, i sa ovom e, pitanjem odvojenje bankarskih aktivnosti, a ne samo veznih uz ovo malo nepreglednu, nepreglednu definiciju rizika. Mi ćemo pratiti napredak na polju ovog zakonodavstva jer sada doista moramo ispuniti naše obećanje poreznim obveznicima i moramo se osigurati u ovom domu i ovom odboru da se to obećanje ne prekrši. Hvala. A sada Filip Lambec u ime Zelenih. Da, Fabio, uvjeren sam da ćete vi eh, napraviti više, a ne samo promatrati provedbu ovog eh, zakonskog propisa. Eh, htio bih se pozvati na ono što su rekli Gunnar, Silvi, Fabio kao i Said. Gunnar je kao polazište rekao da Europa ima problem utoliko što zaista nedostaju ulaganja. Dakle, e, potreban je novac kako u privatnom, kad je došlo kako iz privatnog, tako iz javnog sektora. Stalno se ponavlja da previše investicija zapravo sprečava investicije. Ja mislim da je ipak ulaganje nužno preduvjet. Ako pogledamo Class Civil Act i tu e, možete uključiti sve štetne uloge. Jedino što možete napraviti tu jest ulagati u ekonomiju. Eventualno možete se odlučiti za nešto što nije stvarno realno gospodarstvo. Dakle, ako dio štenih uloga ide u druge svrhe, u tom slučaju nedostatak strukturnih reformi sprečava, odnosno e, pravi poteškoća prilikom ulaganja. Uvjeren sam si vi da se vi s time ne slažete, ali je to točno. Međutim, za ovo nemamo većinu, pa onda govorimo nešto drugo, o nečem drugom. Ja naravno se zalažem za jedan razovrsni bankovni sustav i tu se postavlja pitanje univerzalnih banaka. Koliko univerzalne banke mogu biti? Banka Dexia je zapravo u sprezi s bankom Fortis u mojoj zemlji napravila došlo do problema. Da nije došlo do e, sprege s Forti se nikada ne bi našao u situaciji da ima tolike, e, tolike velike svote novca e, loših, e, kao toksične ulaganja. reći da je odgovor na ovu situaciju stvaranje univerzalnih banaka jednostavno nije točno. Sljedeće ima previše propisa i tu se slažem sa Seidom. Imam vrlo jednostavnu metodu liberalnog pristupa tržištu. Živimo u tržišnom gospodarstvu, ne mogu se složiti s time da bilo koji privatna tvrtka može imati poseban status u kojem se gleda je li nešto lice ili naličje iste medalje i da li će jej se pomoći ili propasti, ovisno o tome kako novčić padne. Ne, to nije tržišno gospodarstvo, to je više slično stalinističkom gospodarstvu. Dakle, e, što se može napraviti da se to spriječi? Kapital, Uredba o kapitalnim zahtjevima CD je nešto napravila o tome, međutim uredba BRD je napravila još nešto više, ali tu smo još uvijek jako daleko od tržišta i postavlja se bitno pitanje zalažemo li se mi za tržišnu gospodarstvo ili ne. Morate reći da ili ne, ne možete e, jednostavno e, zagovarati tržišno gospodarstvo kada vam to odgovara i e, centralizirano gospodarstvo kada vam to više odgovara, jedno ili drugo dakle. Još e, par stvari mislim da se što se zakonskih propisa tiče moramo razmotriti koji su ciljevi tih propisa. Moram reći Silvi, ne radi se o tome da su malo e, prodajne banke i investicijske banke da su jedne dobro vode, a druge loše. To vrijedi za jedne i za druge. Kada dođe do problema u dijelu financijskog sustava, vi ne želite da se taj problem prebaci u drugi, drugi dio sustava. A isto tako moramo dati jamstva e, za državna jamstva tamo gdje se radi o bankama koje interveniraju u ključnim aspektima za gospodarstvo. Također te se djelatnosti moraju vrlo pomno definirati. Moramo pomno definirati ono što jest ključno, a ono što nije a onda ako dioničari žele ulaziti u to, to neka čine. Međutim, to trebaju napraviti na vlastiti način, preuzimajući na sebe rizik. Oni ne mogu koristiti javno subvencionirane maloprodajne banke kao kasicu prasicu. Treća stvar, koje je područje primjene tih propisa? Ja mislim da se moramo koristiti definicijom koja se koristila za bankovnu uniju, a koja definira značajnu banku i to moramo primijeniti e, za sve države članice. To bi dakle bila jedna 30, 130 za europsku eurozonu i onda one koje, e, na koje bi se to konsistentno primjenjivalo koje su van eurozone. Neke banke nisu aktivne na, kapitalnom, na tržištu kapitala i onda se kaže da to e, e, da se dakle njih ne treba uzeti u obzir. Ne, mi se ne smijemo zastivati na jednom statičkom pristupu, već moramo gledati na dinamični pristup, a te banke mogu promijeniti način rada. One, e, kada se govori o trgovanju vlastitim, e, za vlastiti račun, e, teško je zadrijeti u um bilo kojeg tradera i vidjeti za čiji on to račun radi. Prema tome, definiranje trgovanja za vlastiti račun je nešto što bismo morali gledati na šire način. Govorimo nadalje o člancima 9. do 21. Nama bi bilo draže da imamo sustav neke vrste semafora. Dakle, e, da postoji obavezno razvajanje e, kada se upali crveno svjetlo. Zeleni pokazatelj e, da ako ste ispod određenih e, indikatora i onda trebali bismo imati i jedan dakle narančasto svjetlo cilj svega toga bi bilo da e, banke zapravo se ne uspiju nekako izvrdati sva ta pravila e, o trgovanju za vlastiti račun. Mi e, bismo dakle morali to definirati u postocima 10 ako je crveno svjetlo, 5 ako je narančasto i tako dalje. Međutim, možemo shvatiti to i kao problem. Naime, time se podacija može lako manipulirati i to moramo dakle e, proučiti. E, testovi otpornosti koriste zapravo e, metodologiju, odnosno brojke E, koje nisu uvijek ispravni pokazatelji i e, možemo iz toga isto tako zaključiti ja sam vidio podatke da bi bankama trebalo puno više kapitala kako bi mogle preživjeti. Prelazim sada na sljedeću temu koja se odnosi na četiri države koje su se izuzele i e, tu e, ja koji sam bio kritičan po pitanju jednog kraljevstva moram reći da su e, tu dobro poslupili. Belgija, i Francuska su zapravo samo manevrirali, nisu došli do tog odvajanja, već one zapravo pokušavaju nekako zaobići europske propise. Silvi, slažem se s vama da moramo zaštititi integritet jedinstvenog tržišta. Međutim, tu se nalazimo pred teškom odlukom. Ili je cijena zato da pravimo zapravo lažne reforme kao što su napravili Francuzi, Njemci i Belgijanci i tada moram otvoreno reći da ja nisam spreman platiti tu cijenu. Ili pak uz izuzeće za Britance koji mogu onda moći otići koliko daleko mogu ili pak moramo pokušati da britanske ambicije pretočimo i na kontinent i e, tada možemo sačuvati interno jedinstveno tržište. U svakom slučaju moramo raditi uravnoteženo i ja nisam zato da se sačuva jedinstveno tržište po svaku cijenu, po cijenu lažnih propisa, jer e, takvo jedinstveno tržište i onako ne bi bilo ispravno. I za kraj želim e, nešto ponoviti. E, Silvi je rekla da na E, te reforme e, se želi predstaviti u određenom svjetlu, ali e, tam postoji knjiga 50 nijansi sivog, da nisam je pročitao do duše, ali aktivnosti tržišta mogu biti legitimne. Ja nisam načelno protiv aktivnosti financijskih tržišta. Maloprodajne banke ne rade po definiciji dobro. Međutim, ono što moram reći da nikako ne želim da dobijemo gospodarstvo gdje ćemo mi subvencionirati aktivnosti koje nemaju nikakve veze s realnom ekonomijom e, i to iz e, javnih izvora. A Andrew Propter koji je bio na čelu Deutsche Bank jednom rekao i to u ovom parlamentu. E, tu je bio i predstavnik ministarstva financija Velike Britanije i rekao je gospodine Propter, odgovorite mi s da ili s ne na sljedeće pitanje. Biste li prihvatili gospodine Propter da od sada nadalje Deutsche Bank financira svoje aktivnosti po tržišnim cijenama, dakle bez onih prednosti koje mu daju javne subvencije. A Andrew Proctor je na to odgovorio ne. Drugim riječima, za Deutsche Bank bilo je neprihvatljivo da više nemaju na raspolaganju javne subvencije. E, u međuvremenu tog e, su čovjeka smijenili, što je jako dobro, ali svejedno. Ne bih htio da se nađemo u ovoj situaciji koji je bio Deutsche Banka. Još jedna stvar, nisam od onih koji misli da ako parlament ako se nađe većina da se da mora dakle e, pokliknuti pred ambicijama vijeća baš bi briga za ambicije vijeća jučer e, su se objavili rezultati transparentne studije u okviru direktive o kapitalnim zahtjevima broj 4. Rečeno je da to neće štetiti realnom gospodarstvu. I na kraju je parlament bio taj koji je nametnuo tu svoju ideju. Prema tome, ako mi želimo da se naše ambicije ostvare, ako naši ministri financija se ne zalažu za nešto, ne moramo mi zato pokušati olakšati posao. Hvala lijepa. Sad prelazimo na spontano javljanje za riječ. Zaključujem listu govornika. Svatko ima po dvije minute. Najprije riječ ima Burkhard Balc. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U ovoj prvoj razmjeni mišljenja smo se već dosta detaljno osvrnuli na dosta toga. Ne bih u ove dvije minute ušao u mnogo detalje, nemam niti toliko vremena. Želim iznijeti dva načalna općenita razmišljanja. Mislim da smo s bankovnom unijom koju smo, koju smo u travnju pokrenuli zapravo ostvarili dosta toga i da će na posljedku ta bankovna unija, i mislim da se tu svi slažemo u našem odboru, doprinijeti u velikoj mjeri finanskoj stabilnosti u Europi. Još jedno je isto tako jasno, u nekim dijelovima se nalazimo još u fazi pregovora, ali provedba bankovne unije će nas i u Europi na nacionalnoj europskoj razini dosta preokupirati. S druge strane, mislim da je također važno da razmislimo o tome što smo u proteklih nekoliko godina glavnim financijskim dionicima na tržištu financija nametnuli nešto s pravom, većinu toga zapravo s pravom, ali jedno isto tako treba reći da e, je e, utjecaj ovakvih strukturnih mjera kakvih je komisija i naznačila u svom prijedlogu, da će utjecaj takvih mjera e, morati biti predvidljivi. I kao drugo, to je moja druga misao, problematika i tematika koja se krije iz ovog prijedloga komisije će, po mom mišljenju, već dosta biti pokrivena pomoću bankovne unije. Imali smo već nekoliko ovdje pojmova, na primjer, prevelike da bi se spasile, prevelike da bi propale ili prisložene da bi se razriješile. I zbog toga je jedno, po mom mišljenju, jasno i ja bih tu podržao ono što je rekao naš izvjestitelj Gunnar Hukmark, a to je da je preduvjet za strukturnu reformu banaka sada drugačiji i da bismo u tom smislu trebali pristupiti ovom prijedlogu komisije. Mislim da ovdje treba imati mjeru, to bi trebao biti pojam koji bismo trebali imati na umu i stoga se jako veselim na raspravu unutar našeg odbora u idućih nekoliko mjeseci. Mislim da će to biti vrlo zanimljive rasprave, a jedna molba s moje strane bi bila da bismo možda mogli to malo manje napraviti s pomoću skraćenica, jer imamo već dosta skraćenica, to bi bila jedna moja želja, već da jednostavno pišemo cijelu ovu stvar u punim riječima. Hvala. Okay, so no BRS. Dakle, ne više BRS. Sada Eliza Ferreira. Molim vas da se držite dvije minute jer imamo i druge stvari na dnevnom redu. Da, rad, mo, molim vas uključite mikrofon. Radi se o vrlo važnoj temi puno smo toga već napravili, to je točno. A ovo je dakle posljednja stvar koja se još dodaje tome i već dugo na tome radimo. Postoji rizik da sve što smo napravili u smislu zakona se neće moći primijeniti. Ako zadržimo ogromne banke koje su previše složene da bismo ih shvatili, da bismo ih regulirali. Ako ništa ne napravimo da se njima može bolje upravljati i bolje ih se može kontrolirati, da to ne olakšamo posao onima koji će morati nadzirati njihov rad. Mislim da moramo vrlo jasno reći i to su i već reklo nekoliko kolega jutros. U međuvremenu moram naglasiti da mi ne radimo na nečemu što je e, sasvim novo. Postoji čitav niz inicijativa u Sjedinjim američkim državama, u Jedinjenom kraljevstvu, u Francuskoj i u Njemačkoj. Moramo omogućiti da se postignu europski okviri gdje će se strukture banaka organizirati. Moramo to učiniti u interesu građana, moramo sačuvati novac porezkih obveznika, moramo imati financijski sustav u Europi gdje nećemo tumačiti interese i ove ili one države članice koje su već počele raditi na tome kako bi sačuvali vlastite domaće interese. Pažljivo ću praditi situaciju na ovom području kako bi se ti zaštitni mehanizmi ukručili. Hvala Antonio Tajani. Hvala eh, predsjedniče. Krećem kao polazište, onu primjedbu Gunara Hojkmarka o 900 milijardi koje nisu uložene u Europe. Pitanje je stvarnog, realnog gospodarstva je nešto o čemu je govorio kolega Lambert. To je točno. Ako blokiramo realno gospodarstvo, blokirali smo situaciju. Moramo realnom gospodarstvu uliti povjerenje dobrim propisima, kolega Balc ima e, pravo. Moramo manje govoriti u akronimima, a e, više e, staviti sadržaja u sve to, jer što rade investitori? Ne ulaže u Europu, nego negdje drugdje. E, mnogi su lijepo rekli, sve postoji, financijski instrumenti, novci i tako dalje. Ono što nedostaje jest povjerenje i zbog toga nema ulaganja. Kako bi se dobro ulagalo, potrebna su i pravila, pravila koju pomažu bankama da pomognu e, realno gospodarstvo. A u realnom gospodarstvu nisu samo velike ka poduzeća, već i e, mala i srednja poduzeća. Prije par godina komisija je to e, tu davala potporu kada je ušla u e, odredbe e, Bazela 3. Ja mislim da e, se realno gospodarstvo treba pomoći i u novim tekstovima vrlo često potpomažemo velike banke, ali moramo pomoći i malim bankama koje izravno pomažu malim i srednjim poduzećima kao što ih daju kredite obiteljima. E, pogledajmo situaciju u SAD-u i u e, Europi kada se radi o e, kamatnim operacijama koje nisu ispravne. Dakle, ja tražim više jamstva za male i srednje banke koje će zaista pomagati realnom gospodarstvu. Nadam se da će mišljenje odbora ITRE pomoći da ovaj tekst ima eksplicitnu referencu na ovo o čemu govorim. Ja jesam član tog odbora i zaista ću se pokušati za to pobrinuti. Jer bez pomoći realnom gospodarstvu nećemo nikome e, pomoći, nećemo pomoći malim srednjim poduzećima. Hvala sada Nina Gelu. Hvala. Velik broj komentara koji sam ja htjela dati, rekli su već kolege. Gunare, slažem se, ovo je ključan problem kojim se moramo baviti, tim prije što to nismo uspjeli napraviti ranije. Ja mislim da javnost nema povjerenja u to da će banke regulirati same sebe. U tom je smislu važno da se mi pozabavimo tim pitanjima. Glavne stvari koje ja mogu podržati su da ne možemo više nastaviti sponzorirati, odnosno subvencionirati banke koje su prevelike da bi propale. Moramo se složiti u načelu da države članice mogu napraviti nešto više. Ja osobno mislim da nam ovaj propis nije ni potreban ako se ne bavimo e, bankarstvom u sjeni. Prošlog prošlog tjedna odbor za financijsku stabilnost objavio da je bankarstvo u sjeni, da je taj sektor gotovo jednako velik kao i prije krize. Prema tome, mislim da se time zaista moramo pozabaviti. Ja radim na izvješću o mm, e, financiranju i fondovima na, monetarnim tržištima i stvarno mislim da se time treba baviti. Čini mi se da je okosnica ovog e, zakonskog propisa da moramo dati podršku realnom gospodarstvu. To je za mene ključno. Hvala, Sven Hvala neki govori su me iznenadili donekle, ali mislim da rasprava ide u pravom smjeru. U Europi smo se opredijelili za jasna načela reguliranja, a to je utemljeno na eh, gospodarstvu, na tržnom gospodarstvu i iznenađen sam da eh, su neki koji su eh, neki koji su iznijeli ova pravila nisu, nisu uopće se pozvali na to načelo. Što hoću reći? E, tržište zasnovano na društvenom e, tržištu e, ima dakle je tako da bismo trebali vidjeti da li postoje neka podtržišta, neki akteri koji ograničavaju ovo načelo tržišnog natjecanja. Zatim, socijalno tržište ovisi o E, pozdanosti i ako dakle nešto ne ide kako valja, onda investitor mora podnijeti e, platiti račune. A ovdje iz nekih razloga imamo e, dakle jamstvo za ulagače i stoga de facto jamstvo se koristi za subvencioniranje drugih bankarskih aktivnosti, a moramo se postarati da e, se ovo načelo primjenjuje i da nema e, subvencioniranja e, za druge stvari. Isto tako ovo tržište mora biti utemeljeno na izboru, a izbor mora biti, ne smije biti utemeljen na konfliktu interesa, a isto tu možemo primijeniti pravilo glas tigli. Dakle, da se ne mogu prodavati proizvodi, barem ne onima koji nemaju dovoljne, ne raspolažu dovoljnim informacijama. E, to je sve e, stoji u likanen izvješću i iznenađen sam što se skoro nitko nije pozvao na to izvješće. Ti si Silvi jedina koja se pozvala e, na to i ne smijemo zanemariti činjenicu da je izvedena velika studija koja je koja je između oslo govorila i o, ne toliko, ali govorila je o konfliktu interesa. Ono što Likan govorio, ne smijemo suditi na temeljnim načelima, bilo da smo radili, napravili previše ili premalo. Pitanje koje treba postaviti je sljedeće. Da li su načela e, društvenog e, tržišnog natjecanja e, poštovana kao i drugim poljima? meni se doista čini da ne gledamo dovoljno koja su načela tržišnog gospodarstva, već smo se, se povodimo nekim nacionalnim interesima, a to nije od koristi. Hvala. Hvala. Pervanš Beres, imate riječ? Najpša hvala. Hvala Gunaru Okmarku koji je definirao okvir u kojim e, trebamo, u kojem se trebamo baviti ovim pitanjem. Naime, vjerujem da dolazimo do jednog trenutka ovdje, jer ovo je prvi tekst e, o kojem trebamo raspravljati. I koji će nas uvesti u ogromnu raspravu a tu se radi o financiranju realnog gospodarstva e, i to u trenutku kada s obje strane Atlantika e, uvjeti e, su takvi da se moramo baviti investicijama prioritetno kao što su to radili Amerikanci ili onako kako smo mi to radili koji smo se prvo pozabavili stabilnošću E, financijskih tržišta. Mislim da e, se o tome treba raspravljati, dakle prioritetno i to u trenutku kada su otvorene rasprave za TTIP, a naravno e, ovaj tip zakonodavnog teksta može imati utjecaj na nje, iako se smatrao da financijska tržišta se ne odnose, dakle nisu uključena u ove pregovore o TTIP-u. No, ipak imajući to na umu, mislim da je europski kontekst evoluirao glede o raspravi o bankovnoj strukturi. Mnogi su rekli da stupanje na snagu Europske e, bankovne unije će imati utjecaja na zdravlje banaka, dakle kakva god njihova organizacija bila, ali ne znamo kakav će taj utjecaj biti. I, evo, treća stvar koju želim reći, naime, mislim da glede e, pitanja unutarnjeg tržišta imamo, tu postoji stvarna zabrinutost. Naime, pitanje bankovnih struktura mora biti prispitano segment po segment ili po vrstama banaka, imajući na umu njihov doprinos financiranju realnog gospodarstva. imajući to na umu, mislim da to što ćemo se pozabaviti jednom vrstom banaka ili jednom vrstom e, bankovne strukture može izazvati to da dođe do segment, segmentirane analize bankovnog e, sektora, no inzistira na tome. Već smo radili s Otmarom Karasom e, Otmarom Karasom e, nismo spominjali smo to, ali nikad nismo došli do tog segment, segmentnog, segmentne analize. Dakle, moramo imati, ne smijemo imati segmentiranje po ovog postupka, već nam je glavni cilj e, oživljavanja europskog gospodarstva. I evo još dvije stvari. Prva, u ovoj raspravi mi se čini da europljani, ono kako europljani postupaju u Bazelu, to mora biti spomenuto. I konačno, želim reći da ovdje e, nitko ne, nudi nikakav dil bankovnom sektoru, a ono što nam je stvarno potrebno jeste da nakon što ćemo e, pojedinačno analizirati sve segmente, zakonodavne tekstove i uloge financijskog sektora, banke su te koje daju svoj doprinos financiranju e, e, europskog gospodarstva. Hvala. Hvala, molim vas da se držite svi vremena. Od Markaras, izvolite imate Gospodine predsjedniče, ja sam sad pažljivo slušao ovu raspravu imam dojam da u ovom izvješću zapravo imamo analizu dosadašnjeg zakonodavstva, ciljeve financijskog tržišta, bankovne strukture i nadzor. I da sve to želimo uključiti u ovaj isti tekst. I mislim da će ovo izvješće samo imati stvarnu šansu ako s tim izvješćem ne želimo, ne vodimo općenitu raspravu, već ako se vratimo na njegovo ishodište, to je izvješće Likanen i e, prijedlog kojeg je iznijela komisija. Te isto tako ako uzmemo u obzir ono što se dogodilo prije 2008. godine kada se već ne, dosta toga pokrenulo kako bi se spriječilo ovo načelo da su banke prevelike da bi propale. Ako ne, onda će ovo biti općenito izvješće o financijskom tržištu, a upravo smo na početak čuli da imamo studiju učinku i da imamo izvješće o ulaganjima. Imamo dakle ovdje mnogo izvješća koje smo skupili, ali koje nismo pojedinačno razmotrili, nego su sada svi u izvješću Hokmarka. I stoga predlažem da izvjestitelji svih tih izvješća, da se oni sastanu i da se dogovore gdje ćemo što raditi. Jedno je izvješće o zakonodavstvu, drugo je rezolucija, treće je izvješće o evoluciji. I stoga moramo točno odrediti gdje ćemo staviti koja težišta. Ako vodimo pri svakom ovom izvješću općenitu raspravu, onda nećemo moći ispuniti našu zadaću. I dakle, imamo tu podjelu, polazimo od socijalnog tržišta gospodarstva, polazimo od ulog, ulogama bankarskih struktura u trenutnom zakonodavstvu, e, tu se nadovezujemo i na izvješće Likanen i trebamo vidjeti gdje te druge aspekte možemo bolje uključiti u druga izvješća jer ne možemo sve ovo ugraditi u ovo izvješće ako želimo izvršiti dobro našu zadaću regulacije bankarskog sektora. Jedan primjer je tu nadzor. Imat ćemo posebno izvješće o procjeni cjelokupne bankovne strukture nakon uspostavljena nadzora Europske središnje banke a na početku smo raspravili da imamo taj problem nadzora veznih uz bankovnu strukturu. Za to imamo posebno izvješće i zamolio bih da se svi izvjestitelji sastanu i da rasprave što je sama srž kojeg izvješća. Hvala. Thank you. All... Hvala. Ole ima riječ. Hvala lijepa. Bitno je da budemo pragmatični pri ovom prijedlogu. kako bismo imali kontrolu i nad najvećim bankama. Ovaj proces kojeg je pokrenuo Likanen, s time smo se bavili, a komisija je u svom prijedlogu rekla da se mora zadržati razuman pristup, da se treba stvoriti razumna ravnoteža i da se pravila trebaju razumno primjenjivati. To ne bi trebalo vrijediti samo za najveće banke, po mom mišljenju. Mislim da je isto tako dobro što imamo mogućnost da se ovdje uključi i pitanje financijske stabilnosti koje je u nadležnosti nadzornih tijela, a dugoročno gledano bi trebali polaziti od toga u ovom izvješću da su aktivnosti i sustavi nešto što treba biti izgrađeno na vrlo razuman način. Mislim da je to najvažnije. Thank you. Um, Hvala. Marko Vali. Hvala predsjedniče, ja ću govoriti i kraće od dvije minute. Ovo je moj prvi mandat u ovom parlamentu. 2009. godine e, kada je došlo do krize ja sam radio u jednoj banci gdje sam e, upravljao štednim ulozima. Što bih mogao reći u ovom času? Čuo sam da je izvjestitelj rekao da je puno toga ostvareno u ovih nekoliko godina. Da, puno toga je napravljeno, ali što se postiglo, što se promijenilo? do promjene do koje je možda došlo, da one poduzeća koje su najviše bile vezane za realno gospodarstvo i koje su banke u osnovi financirale, te su propale. S druge strane, velike investicijske banke, velike multinacionalne tvrtke su zapravo dobile jako puno novca od središnjih banaka i tu je likvidnost jednostavno stavljena u krivu vrstu e, tokova. Na koji način možemo zaustaviti ovu krizu? Na koji način možemo bankovne e, usluge jednostavno staviti na uslugu onima koji sada imaju probleme i kako može doći do preraspodjele bogatstava. U ovom času mislim da bismo morali sterilizirati, a ne e, intervenirati Mm, mm, samo malčice. Moramo napraviti nešto što će zaista imati pravo izvješće. Ja ću vjerojatno raditi s izvjestiteljem u sjeni jer naš e, klub još nije u potpunosti deklariran, ali u svakom slučaju trebamo naći neke sistemske izmjene. Možda nešto što ne smijemo raditi samo na razini Europe. Jer se radi zaista o svjetskom problemu i moramo surađivati na međunarodnoj razini. Hvala. Sada prije nego što ponovno dam riječ izvjestitelju, želim dati riječ predstavnicima komisije na kratko. Najpša hvala predsjedniče i zahvaljujem izvjestitelju, izvjestiteljima u Sjenu i svim drugim zastupnicima koji su udjelovali u ovoj raspravi koja je bila za mene jako korisna. Dopustite nakratko da se osvrnem na tri stvari. Kao prvo, zašto je potrebna reforma bankovnog sustava nakon svih postojećih donesenih reformi. Ne želim e, prestrašiti gospodina Valca sa dugim popisom kratica, ali evo dva primjera stvorili smo novi kapitalni okvir za kapitalne investicije, ali to nije svemoćno. Dakle, ono što vidimo e, kada se osvrnemo na e, tržišne knjige, postoji velika disperzija u načinu, odnosno različitost na koji način se banke bave e, rizicima trgovanja i to je nešto čime smo se bavili u novom okviru za e, kapitalne investicije, ali to nije riješeno. Dakle, evo, time se sve ne rješava i stoga kapitalne investicije nisu uvijek najbolji instrument. Zatim, e, uredba, da, donijeli smo veliki broj uredbi i u slučaju velike većine banaka mislimo da su e, da, da su uredbe i okvir uredbi u savršenosti, u potpunosti prihvatljiva, ali moramo priznati da neke jako velike, jako kompleksne banke o kojima se govori ovdje, a ovdje se radi samo, u ovom prijedlogu se radi o samo 30 banaka, ovo će biti veliki izazov, još je nije testiran i osobito se to odnosi na ove najveće i prekogranične banke. Dakle, evo samo se usvrnimo na ova dva primjera i vjerujemo da postoji e, stvarni rizik koji se odnosi na ove jako velike banke kojim se moramo pozabaviti i na to se odnosi ovaj naš prijedlog. Zatim, e, interno tržište, to je e, stvarno, ja se u potpunosti slažem da interno tržište je relevantna stvar, s obzirom da su četiri države članice već donijele svoje zakonodavne mjere s tim u vezi, a druge već imaju određene mjere i e, izričito su rekle da jedini razlog što to nisu radile do sada je da ima europski prijedlog o kojem se raspravlja. Ali e, jedinstveno tržište je u pitanju, ali isto tako bankovna unija, e, jedan od stupova na kojem počiva jeste jedinstveni pravilnik, a ako zadržimo nacionalna pravila, onda ćemo podrivati taj, e, to taj jedinstveni pravilnik. I treća, zadnja stvar, mi se ne protivimo univerzalnim bankama. Cilj ovog prijedloga nije da se E, podrivaju univerzalne banke, već da se rješavaju rizici koje stvaraju jako velike i kompleksne banke i e, obim njihovog trgovanja. E, dakle, nije cilj da se podriva financiranje realnog gospodarstva. Naravno, naš prijedlog se može doživjeti kao samo dopuna kapitalnom funkcioniranju kapitalnog tržišta E, kojemu je cilj da svima pruži e, jednake uvjete da igraju e, u igri kapitalnog trgovanja. Evo, to su tri stvari koje sam htio iznijeti i doista, kao što je gospođa Gular rekla, postoji pitanje o stavu vijeća, osobito kada se radi o nadzornoj, diskreciji i diskrecijskom pravu nadzornih tijela, nadzornika, naravno u vijeću nema jednoglasnosti i još uvijek objašnjavamo o čemu se radi u ovom našem prijedlogu. Ja želim reći da je naš prijedlog pragmatičan. Mi smo nastojali naći ravnotežu između objektivnog okvira da se rukovodi rad nadzornika i e, njihove diskretskog prava koje ipak smatramo nužno s obzirom na kompleksnost našeg svijeta. Ispričavam se što sam malo prekoračio vrijeme. Hvala. Hvala predstavniku komisije. I evo, naš izvjestitelj je zadnji govornik. Hvala. Hvala, svima, hvala na ovoj zanimljivoj raspravi. Uveliko cijenim što su neki kolege s lijeve strane se ispostavili ovdje pravim kapitalistima koji se dive tržišnom gospodarstvu. Mislim da je to dobra polazna točka i pravi temelj za našu suradnju. Dakle, vi se slažete s nama? Ja se u načelu uvijek slažem kada kažete da je tržišno gospodarstvo dobra stvar. i ja smatram da je tržno gospodarstvo socijalno. I vi ćete sa mnom složiti da su nam potrebne dodatne investicije i ono što je Otmar rekao, to je važno. Mislim da bismo svi to trebali imati na umu kakvi god zaključci bili, a to je da se ovdje radi samo o jednom dijelu sveukupnog zakonodavstva, jedinstvenog e, pravilnika. Dakle, ovo je samo jedan dio. Ponekad je dobro reći ono što nije rečeno, jer netko je rekao, mislim, Filip, da, da, da čuje neku, kao, kao neku glazbu koja se ponavlja i ja sam sretan, sretan za njega što čuje glazbu na ovim našim sastancima, ali ponekad se može čuti neka druga melodija to je da ja nisam rekao da previše reguliramo. Rekao sam da smo donosili uredbe od 2009. godine i ukoliko želimo biti ozbiljni, glede ovoga što je do sad napravljeno, moramo prihvatiti činjenicu da je ovo promijenilo naš pejzaž. Ono što hoću reći što sam naglasio je da 2014. nije ni u počemu tisuće 2009. godini. A ako imamo ako moramo nešto priznati, to je da e, stvari više nisu iste sada kao onda kada smo počeli. I ovaj zakonodavni prijedlog ne smije biti doživljen kao jedi, jedan jedini e, zakonodavni tekst i mimo uzmanju u obzir svih drugih i moj prijatelj Said je rekao da e, više da preferiram univerzalne banke za razliku od e, kolega socijalista ili ljevičara e, ja uopće ne volim banke ja volim ljude ili znate trebamo se opustiti što se toga tiče mislim jednostavno da moramo imati drugačiju bankovnu strukturu i razvitu drugačiju bankovnu strukturu zbog e, potražnje. Moramo imati male e, tržišne investicijske banke, ali ono što je važno je da imamo protok sredstava. Ne želim da e, ljudi koji se bave trgovinom nemaju dostup financijama i budimo ozbiljni. Moramo uzeti u razmatranje koji su pravi problemi. Vidjeli smo neke prave probleme u pravim investicijskim bankama, ali to je odvojeno od ovoga. A onda smo imali e, promjene do kojih je došlo u Americi, ono što je bilo s Lehman Brothersom, ponekad se iznenadim kad vidim da kolege gledaju Ameriku kao primjer. Lehman Brothers su e, uveli probleme u maloprodajnom bakarstvu. Glavni problem u financijskom tržištu koji smo imali ovaj put i prošli put jeste e, maloprodajno bankarstvo protiv bankarstva e, nekretninama. Mislim da to trebamo shvatiti a onda ćemo uvidjeti probleme glede maloprodajnog bankarstva i to tumačiti kroz spekulativnu e, percepciju. Mislim da trebamo biti žestoki protiv pravih problema, a ne protiv onih problema za koje mislimo da su problemi. Mislim da e, ono što je komisija rekla da moramo rješavati rizike, rizik koji nam može stvoriti, mogu stvoriti univerzalne banke, ali moramo to rješavati e, imajući na umu sve druge e, zakonodavne tekstove koje smo već usvojili. Dopustite da e, insistiram na jednoj stvari, mislim da je to jako spomenuo. Ovaj CRD4 znači da imamo u potpunosti drugačije kapitalne zahtjeve. Dakle, morate imati kapitalne zahtjeve zasnovane na različitim poslovnim modelima i to će tržište od vas tražiti. I mislim da su to ti, te, ta polazišta koja moramo imati na umu. Ponekad se raspravlja i spominje to big to fail, dakle prevelik da propadne, ali Prelog da propadne ne znači da je prelog da bi postojao. Prelog da propadne je jednostavno prelog da, da, da propadne. I moramo se postojati da imamo sve, svu regulativu kako bi te banke mogle funkcionirati. I konačno glede subvencija. Iskreno govoreći, ja bih eh, bio eh, zadovoljan da o tome možemo raspraviti bilateralno na sastanku odbora. Ukoliko želite Dakle, Evo, prva stvar koja, koja se dešava kada banka dođe do problema, onda morate... Ja mislim da je jako važno da čitava struktura koju mi predviđamo u ovoj uredbi za rješavanje banaka, to je da to funkcionira. I donekle implicitno BRRD, dakle ta rezolucija, podrazumijeva da postoje različiti vidovi kapitala ukoliko se tu samo radi o štedionicama ili o maloprodajnim bankama, ako takve banke upadnu u probleme, onda vam mogu reći, a bavim se e, bjeradijom, da će vjerodostojnost, kredibilitet program spašavanja biti propasti. Jer jako je mal broj maloprodajnih banaka koje su išle na program Berlina, kao što je to bio slučaj na Cipru. To nanosi štetu sustavu, društvu, gospodarstvu, socijalnoj komponenti i isto tako nanosi štetu vjerodostojnosti. Dakle, nemojmo ovome pristupati idealistički govoreći da su maloprodajne banke najsigurnije imamo raznolike banke i moramo riješiti čitavu tu raznolikost problema, rizika. I ja vam mogu zasigurno reći da e, Filip e, i Sven, moji dragi prijatelji i zaljubljenici u tržišno gospodarstvo, da su oni u bilo kojoj od europskih vlada i e, da je novac štedišta, štediša u ugrožen u nekoj od lokalnih e, maloprodajnih banaka, pa nisam baš siguran da biste rekli ne, ne. Bejlin, nisam siguran da biste imali tu petlju. Imate petlju za mnogo što šta i divim vam se i obožavam vas Filipe. Hvala ti Gunar, ali mislim da politička obitelj iz koje si ti e, je dokazala da nemate petlje, što ne znači da je drugi nemaju petlje. Čuj Filip, želim ti odgovoriti da smo mi najprije ljudska bića. A drugo, kada ste na odgovornosti, onda morate imati na umu sve konsekvence svojih odluka. Ja se želim postarati da odluke koje se donose predsjedniče, evo završavam sada. Dakle, meni je draže da kad banka upada u problem, e, draže mi je da kapitalisti koje vi obožavate, da oni plaćaju, a da su štediše osigurani. Eto, to je to, taj socijalna komponenta tržišnog gospodarstva. Hvala. Hvala. Imamo različite, različite, različitu percepciju o tome kako ostvariti ove naše zajedničke ciljeve. Evo što se tiče ovog konkretnog e, predmeta o strukturi reformi, predsjedniče, evo, mi iz reda Europskih pučana smo jako zadovoljni da vidimo da se svi sada zalažu za socijalno tržišno gospodarstvo. Kao što znate, evo, i postoji ta velika rasprava o tome da li je tržno gospodarstvo socijalno samo po sebi ili ga treba učiniti socijalnim. Dakle, to je, tu imamo različite mišljenja tako da ćemo zasebnu raspravu organizirati što se toga tiče. Za sad vam mogu reći da su vremenski rokovi za ovaj vrlo važan zakonodavni dokument, tako da ćemo imati javno saslušanje 2. prosinca, zatim predstavljanje nacrta 21. siječnja 2015. godine. Rok za podnošenje amandmana je za sad uspostavljen za 30. siječnja, a namjeravamo imati raspravljanje amandmana 23. veljače, zatim glasovanje 23. ožujka te plenarna sjednica u travnju 2015. godine, tako je za sada e, vremenski rok. Ova rasprava je bila vrlo zanimljiva, a sada prelazimo na još jedan drugi nacrt prijedloga uredbe koji je povezan s ovime i zapravo komisija je to predstavila kao dio paketa zajedno sa prijedlozima BRS-a u siječnju 2014. godine. To je prijedlog uredbe o izvještavanju i transparentnosti transakcije financiranja vrijednosnih papira. Izvjestitelj je gospodine Nato Soru. Renato, predajem ti riječ. Presidente come hai appena detto, in effetti... Puno hvala. Kao što ste upravo rekli. Radi se o propisima koji u parlament stižu u formi paketa, <clears throat> zajedno i s drugim dijelovima e, uredbe. Primjerice, ovaj dio o kojem smo upravo vrlo pomno i strasno pregovarali. Dakle, Security Financing Transaction je nešto što je rezultat rada e, grupe Lee Kanen u kojoj su radili stručnjaci 2011. godine. Te transakcije koji je, su zapravo vrsta stvaranja likvidnosti gdje se kao kolateralu uzimaju vrijednostice koje su zapravo najvažniji dio takozvanog bankarstva u sjeni. U trenutku kada se započelo sa razmatranjem čitavog niza reformi i e, reguliranja financijskog sektora pojavio se bojazan da će dio e, aktivnosti biti rezultat jednog dijela bankarstva od kojih će dobar dio biti bankarstvo u sjeni. Dakle, ono što je regulirano i ono što nije. Pa ono što sam ja napravio kada sam se počeo ovim baviti je da sam razgovarao s kolegom Hekmarkom koji je tu upravo izašao. Pokušali smo dakle širiti diskusiju i e, ipak dakle ova dva dijela paketa ipak imaju zaseban put. Ja sam se nakon toga sastao na neformalan način svim izvjestiteljima u sjeni, što mi je bilo vrlo korisno. Zajedno smo odlučili da se e, podvrgnemo svemu onome koje, svemu onome što se odnosi na strukturne reforme banaka. Danas, dakle, imamo prvu razmjenu mišljenja, a od sada do Božića, točnije 18. E, prosinca ćemo o ovome govoriti, nakon toga ćemo o tome raspravljati 21. siječnja do 27. siječnja će se morati uložiti svi amandmani kako bi se na odboru za odobravanje, odnosno usvajanje e, moglo o tome razgovarati dakle, u ožujku. Dakle, što se ove teme tiče, postoje dvije vrste. Dakle, E, mogućnosti da se stvori likvidnost. Jedna je da se prodaju vrijednosnice, a drugo je stok, odnosno securities lending. Drugim riječima, e, e, pozajmica tih vrijednosnica, a da se pritom ne angažira na tome da će ih se ponovno kupiti i kroz jedan sustav rollover gdje bi se njihovi rokovi prodružili. 53 tisuće milijardi eura takvih papira postoje. Europska unija je prvo tržište, nakon toga SAD. Od 53 e, tisuće milijardi, 29 tisuća milijardi se odnosi e, na europska tržišta. Od toga većina u Engleskoj koje je izuzetno važno financijsko tržište. kako bi se smanjili sistemski rizici. Financial Stability Board je u kolovozu 2013. godine donijelo 11 preporuka vezano za rizike kada e, se e, posuđuju vrijednostice. Sve to vezano za bankarstvo u smjeni. Cijeni i dio koji se odnosi na uredbu, dakle u ovoj uredbi predviđa se mnogo toga što je FSB preporučilo preporuke 1 i 2 primjerice prikupljanje podataka e, putem e, kada se na tržištu razmjenjuju vrijednosnice. Zatim preporuka broj 5 o transparentnosti prema ulagačima i na posljedku preporuku broj 7 e, koji e, traži da se i klijentima e, daju sve obavijesti. Prema tome, tri razine transparentnosti na razini sustava, prema ulagačima i prema pojedinačnim klijentima. Sadašnja uredba ima za cilj jedan sigurniji financijski sustav koji će biti transparentni i ta transparentnost se traži na tri razine, dakle na sistemskoj razini, objavljivanje investitorima i ugovorna transparentnost kada se te vrijednosnice ponovno koriste. Jer te vrijednosnice se koriste ne samo da bi se postigla likvidnost, već se one jako puno puta ponovno koriste, a nitko zapravo ne zna koliko puta. Neki misle da se mogu ponovno koristiti deset puta, drugi misle da do četiri puta na američkom tržištu. Što se europskih tržišta tiče, to, e, tu informaciju zapravo nemamo. Europska središnja banka izjavila je da je važan dio financijske krize ona koju smo se pozvali 2009. godine, ali i sada se na nju pozivamo. Dakle, smatra se da je financijski sustav e, prevelik i e, da ima određenu previsoku zapravo polugu koja se e, na određen, određen broj puta i na određene načine ponovno koristi prilikom e, transakcija o kojima ovdje govorimo, dakle financial security transactions. Različite europski stručnjaci, instituti kao i organizacije financijskih e, subjekata kao i e, velikih banaka kao i FSB su rekli da je zaista potrebno da se uvedu određena e, pravila, određeni zakoni. Ipak izražene su i određene kritike jedna e, vezano za to da bi se trebala uskladiti terminologija kako unutar država članica, tako i u odnosu na druga tržišta, tržišta u SAD-u i tržišta u Aziji. Dakle, definicije i terminologija trebale bi se uskladiti. Europska središnja banka je i sam nedavno rekla da bi bilo bolje govoriti e, koristiti pro, um, pojam reuse E, ponovno korištenje, a ne rehypothecation, dakle ponovno davanje hipoteke, jer u nekima od ovih transakcija hipoteka uopće nije prisutna. Također e, se to koristi i za, da bi se trebao koristiti termin posudbe lending. Za ponovno korištenje dio dijela aktive u portfelju. Gledamo također i na e, primjene e, e, toga kako u današnje vrijeme njih ili pak u budućnosti također. I isto tako mogu li se neki od njih koristiti kako bi se zaobišli propisi. Mnogi dionici smatraju da bi samoj propis trebao biti vrlo sveobuhvatan kako bi ga komisija eventualno mogla primjenjivati na sličnu vrstu operacija koje danas čak niti ne imenujemo, ali koji bi se mogli pojaviti u bliskoj budućnosti na tržištu. Što se još e, smatra a to je da bi se i središnje banke morale podvrgnuti ovim e, propisima. E, recimo središnje banke e, koji puta i ulaze u neke operacije koje bi također trebale biti objavljene, odnosno bi ih trebali objaviti nadzornim tijelima. Jedni jesu za takav pristup, dok drugi, među kojima je Europska središnja banka, smatraju dakle da središnje banke ne bi morale biti podvrnuti ovakvim pravilima kada se bave pitanjima monetarne politike. Monetarna politika često se mora raditi po e, načelu e, trenutne reakcije i nije zbog toga potrebno da se prijavljuju unaprijed. Dakle, e, cijelo ovo područje trebaju li tom propisu biti podvrgnute središnje banke ili ne, još je vrlo otvorena. To ovisi i o političkom pristupu E, određenih, e, dakle određene političke opcije na to gledaju na različite načine. Postoji još jedna tema koja bi se moglo također više baviti jest mogućnost usklađivanja izvješćivanja o tim operacijama sa analognom izvješćima na drugim tržištima primjerice onom američkom. Usput razgovarao sam o tome s jednim američkim stručnjakom. I e, možda bi e, takvo izvješćivanje se moglo napraviti na način da se izbjegnu preklapanja. U onim situacijama gdje je neka transakcija ranije objavljena. Svi dionici slažu se s time da se specifične tehnike koje su već razrađene u okviru emira, dakle one koje se e, koriste za derivate, dakle da se one trebaju koristiti. Oni bi zapravo trebali postati norma u okviru Security Financing Transaction Regulation, dakle ove uredbe o tim e, transakcijama. I e, također se traži da se izbjegnu greške iz prošlosti. Otvoreno pitanje jest još uvijek treba li se pravilima definirati minimalna marža za e, operacije RKAC. Dakle, radi se o rizicima pojedinačnog financijskog subjekta koji pozajmljuje novac, a s druge strane kao protuvrijednost kupuje privremeno financije. E, molim vas kolega da za jednu minutu završite kako bi izvjetelji u sjeni mogle dobiti riječ. Evo, gotovo sam završio. Dakle, ovi, govorimo o riziku koji se odnosi na pojedinačnu banku, ali i o sistemskom riziku, jer bez RKC bi moglo doći do zapravo bezgraničnog, neograničenog multipliciranja, ponovnog korištenja vrijednostnih papira, ponovnog korištenja te aktive i to bi za sobom povuklo mnoge rizike. E, hvala vam što ste me saslušali i e, rado ću sad saslušati mišljenja izvjestelja u sjeni i dakle e, eventualnu raspravu, a naravno rado ću surađivati i ponosno se sastati s kolegama iz u cijeni. Hvala lijepa. Prva izvjestitelj u cijeni je gospođa Danuta Marija Hübner iz Europske puče stranke. Hvala vam gospodine predsjedniče. Počela bih sa referencom koju je Gunar e, izrekao što se tiče razlike 2014. godine naspram 2009. godine. Sada ćemo dobiti ovu uredbu ove godine, a mislim da je to nešto što smo trebali napraviti mnogo ranije uzevši u obzir naša iskustva iz financijske krize. S jedne strane se radi o transakcijama koje su ključne za tržišnu likvidnost i to je NATO i naglasio, ali istodobno se tu radi o transakcijama koje se mogu koristiti na vrlo rizičan način unutar bankarstva u sjeni, e, što je sektor koji se izgrađuje uz veliku stopu zaduženosti i sa možda nepoželjnom mogućnošću zaraze i tu je stoga ovo vrlo važno. Imamo ta dva izazova, dakle s jedne strane Trebamo usko surađivati sa Gunarom i sa onim izvjestom u koji će raditi na izvješću Likanen. I poveznice su tu dosta jasne, ali istodobno vidimo da, nadam se, da ćemo moći vrlo zapravo brže raditi sa ovim dokumentom gdje se čini da imamo manje kontroverznih pitanja nego unutar izvješća Likanen. Isto tako trebamo vidjeti u kojem smislu možemo imati zajednički stav, a možda u jednom trenutku možemo donijeti odluku i da napravimo podjelu posla. A drugi izazov je taj da paralelno kada se radi o kasu sjeni i e, interesa na tom području, agresije, da vidimo mnogo rada i na globalnoj razini. Prije svega odbor za financijsku stabilnost e, radi na ovim pitanjima koji su vrlo važna, izrađuje određene regulativne mjere i stoga moramo donijeti odluku o tome kako ćemo uzeti u obzir rezultat rada FSB-a e, i e, možda dopustiti komisiji da, da naknadno putem jedne posebne klauzule uzmu u obzir te rezultate. Sada bih iznijela neke predloge gdje mislim da bi amandmani bili dobri i mislim da su to većinom i oni e, koje bi Renato htio pokriti. Jedno veliko područje je područje definicija. A jedan od izazova je taj da imamo tu uredbu sada ove godine, a da već imamo mnoge definicije koje su uključene u druge e, u zakonodavstva, a trebamo imati zajednički pristup, zajednički način kako ćemo se obhoditi s tim definicijama. Mislim da tu trebamo uvesti neke nove definicije, prije, tu, prije svega tu mislim na sell buy i buy sell back, ali postoje isto tako i definicije prije svega unutar emira, ali i neke druge definicije koje će zahtijevati možda više preciznosti u okviru e, ovog dokumenta o transakcijama financiranja vrijednostnih vampira. Dakle, to pitanje e, reuse i rehypothecation, ponovno korištenje hipotekiranje to je nešto što e, se, je, se tiče više od samo pitanja definicije, ali to je veliki izazov. Zatim još nešto što je to spomenuo kao izazov su situacije kada su središnje banke ugovorne stranke i pitanje hoće li te transakcije su tako spasti pod zahtjeve za e, objavljivanjem ili ne. Tu postoji e, isto tako pitanje vezano uz monetarnu politiku, vezano uz druge aktivnosti. tu vidim mnoge argumente koji govore u prilog tome da ugovorne stranke trebaju objaviti svoje podatke, izmijeniti ih sa središnjim bankama. Zatim isto tako nekoliko razmišljanja obveznik uz e, zahtjeve za izvještavanje i izuzeće malih i srednjih poduzeća. Iz toga mislim da je to isto tako nešto što trebamo doista uzeti u obzir. Čini se da je opravdano, to jest legitimno, koristiti takvo izuzeće za mala i srednja poduzeća, jer bi im to omogućilo da budu izuzeti, a da o tim transakcijama zatim ugovorna stranka može izvještavati malim i srednjim poduzećima. To bi dakle na neki način smanjilo opterećenje sa malih i srednjih poduzeća da moraju to činiti. Što se tiče vremenskog razdoblja, unutar kojeg bi ugovorne stranke trebale držati arhive o bilo kojim financiranjima vrijednostih papira, bilo da se radi o monetizaciji tih sredstava ili o završetku, tog procesa. Prijedlog komisije je dosta velikodušan s tim u vezi s jedne strane, tu se govori o roku 10 godina. Netko bi mogao to uvesti u obzir, dakle taj, to dugo razdoblje, kada se uzme u obzir dinamika tržišta i to desetogodišnje razdoblje u ovom kontekstu ima vrlo ograničenu dodatnu vrijednost i stoga bih rado raspravila unutar odbora unutar parlamenta o jednom kraćem vremenskom roku s vama. Zatim postoji još jedno pitanje gdje doista želimo da financijski sektor daje svoj doprinos i to na učinkovit način našem gospodarskom rastu. Tu se je o tome da moramo razmisliti o trošku koju će, do kojeg će dovesti ova nova regulativa. Transparentnost je u potpunosti neophodna kada se radi o transakcijama financiranja vrijednosnih papira, ali ja nisam u potpunosti uvjerena da nam treba jednaka razina e, objavljivanja podataka kada razmislimo o našim građanima, kada razmislimo o njihovim potrebama i o upraviteljima aktiva. Dakle, tu bi mogla, možda mogli uvesti neko, neku diferencijaciju. Ako nastavimo razmišljati o tome kako možemo smanjiti trošak novih regulativa za ulagače, onda bismo mogli isto tako razmisliti o tome kako možemo bolje iskoristiti instrumente koje nam već stoje na raspolaganju. Tu se, na primjer, radi o ovim već postojućim registrima transakcija koje bi mogli biti primjer e, za to kako možemo smanjiti troškove za ulagače. I na posljedku, Renato, spomenuo si repo poslove, i posebice rad koji se trenutno odvija s tim u vezi u okviru FSB-a. Mislim da imamo mnogo primjera zahtjeva za kolateralom gdje jedna institucija koja nije banka pozamljuje od banaka za njihovu aktivu i tu mislim da trebamo imati pravila za kolateralu u kratkoročnom posuđivanju. Na tome je odbor za financijsku stabilnost već radio i dakle kako to možemo mi ugraditi u našu regulativu u tom kontekstu globalnih pravila. To je isto tako jedan od izazova s kojima smo suočeni. I možda bismo s tom klauzulom o reviziji mogli i obratiti se na ovo pitanje i e, više se pozabaviti sa tim rezovima kada se radi o takvoj vrsti pozemljivanja. Mislim da su to više manje glavna područja gdje iz u Sjeni i Renato moraju, moraju Mislim da se u svakom slučaju paralelno krećemo u smjeru istog ishoda kada se radi o transparentnosti, kada se radi o tome da ova, uredba bude isto tako pozitivna u smislu ostvarivanja gospodarskog rasta u Europi. Hvala. Ljubazno bih zamolio izvjestitelju u Sjeni da govore mrcu kraće. Jer smo zapravo već do sada trebali započeti sa sljedećom točkom na dnevnom redu. Uglavnom, eh, predam sada riječ eh, Kay Swinburne. Hvala, gospodine predsjedniče. Pokušat ću, ali ovo je vrlo tehničko područje. Mislim da moramo proći kroz neke detalje u ovoj prvoj razmjeni mišljenja. Vrlo sam zahvalna izvjestitelju na ovim bilateralnim pokušajima koje je već e, poduzeo i e, se da je to ovako važno područje, nešto e, čemu se ja slažem sa Danutom. To je nešto što smo trebali učiniti mnogo prije nego, nego što to činimo sada. Pokušali smo to ugraditi već u proteklom savezu, sazivu u nekoliko uredbi kada se govorilo o na primjer odredba veznih uz nacionalne nadzornike, europskog nadzornika i dakle nismo imali dosjedan pristup. Nekad smo razgovarali samo o kolateralu u određenim slučajevima, MIFID, CD4, tu smo govorili o uvjetima ponovnog, e, ponovne kuplje, a drugi dokumenti su pak se bavili pravima ulagača. I stoga se nadam da će nam ovaj tekst sada dopustiti da to sve objedinimo e, kako bismo gledali tu široku sliku, a ne samo pojedine aspekte i kako bismo bili sigurni da imamo sveobuhvatni, dobar pristup, da nemamo neke rupe. I u smislu toga prva stvar na koju bi se ja usredotočila jesu definicije. Mnogo se raspravljalo o tome da to mora biti zakonodavni dokument koji će biti dobar za budućnost. Ako je tome tako, onda ne bismo smjeli komisiji predati našu zakonodavnu moć, dati im otvorene ruke da definiraju što će se nalaziti u uredbi. I stoga mislim da bismo barem trebali zatražiti da se unese uredba o tome što zapravo jest e, transakcija financiranja vrijednosnih papira, a da ne da se ta definicija ostavi za podzakonske akte. Mi smo su zakonodavci na tom dokumentu i ne bismo to sve trebali predati izravno komisiji u okviru podzakonskih akti. Zatim drugi pojam s kojim e, ja nisam zadovoljna su ta dva pojma, dakle ponovno korištenje reuse i rehipotekiranje. E, ta dva pojma se sada koriste kao sinonimi, ali oni zapravo nisu jednaki, oni su e, drugačiji po značenju, stvoreni su za drugačiju frekvenciju korištenja i vjerojatno su isto tako i pravno gledano različiti. Stoga moramo imati raspravu o tome hoćemo li usvojiti samo pojam reuse kako bismo pokrili oba ta pojma u našom, našem zakonodavnom rječniku ili ćemo ići više prema onome što je odredio FSB e, koji su zadržali oba pojma zato što imaju drugačiji tretman e, za ta, ta dva pojma i mislim da ćemo određeno vrijeme morati posvetiti tome hoćemo li ovdje imati dakle dva pojma ili jedan. Zatim, izvještavanje. Danuta je spomenula dvije vrste izvještavanja. Jedno, imamo zahtjev izvještavanje regulatornim tijelima, a imamo iz... zahtjev za izvještavanje ulagačima. I mislim da moramo imati razmjerni sustav izvještavanja za oba ta, za obje te vrste izvještavanja. Imamo tu na primjer pitanje izvještavanja o derivatima unutar registara za transakciju. To nije postojala prije nego što nisu uspostavljeni Dodd-Frankova pravila. I sada vidimo da to izvještavanje e, zauzima dosta vremena u subjektima u privredi i treba im dosta vremena da to naprave, a mi zapravo trebamo osvojiti tržište koje će imati pravnu sigurnost i koje će e, imati jasna pravila prije svega za regulatore. I stoga bih predložila da koristimo postojeću infrastrukturu gdje to možemo, ali isto tako da uskladimo ovaj okvir za izvještavanje sa drugim e, zakonodavnim dokumentima i to već na prvoj razini, na razini osnovnih, e, osnovnog zakonodavstva. Zatim se trebamo usuglasiti oko nekim međunarodnim standardima, e, na primjer pravni identifikatori. Isto tako smo dosta napredovali unutar MIFID-a, gdje smo se osigurali da je dosta toga već ugrađeno u zakon, ali entiteti koji pokrivaju ovu uredbu su šire naravi od onih koji su pokriveni u MIFID-u. I stoga mislim da moramo imati ove dvije uredbe koje pokrivaju sve te entitete kako ne bi jedna uredba radila protiv druge. Zatim isto tako moramo vidjeti kako će se komisija pozabaviti sa financijskim i nefinancijskim ugovornim strankama. Neobično mi je da u prijedlogu komisije ne nalazimo definiciju toga što je financijska ugovorna strana, a što je, nefin, što je općenito ugovorna strana, jer smo u Emiru dosta dugo raspravili upravo o toj razlici, a sada se čini da ih stavljamo u istu kategoriju, umjesto da ih razlikujemo i da ih na siguran način definiramo. Po mom svačanju, trebali bi imati nekoliko zahtjeva u ove uredbi koje će se odnositi samo na financijske ugovorne stranke, a druge koje bi se trebalo odnositi na financijske i nefinancijske ugovorne strane. Ali moramo se osigurati ako imamo sustav s kojim promjeri da ga onda napravimo tako kako bismo što više smanjili opterećenje nefinancijskim ugovornim stranama. I stoga predlažem taj prijedlog da, kada govorimo čak i o manjim igračima, poput malih i srednjih poduzeća, da do, doista imamo razmjeran sustav i da možemo naše zahtjeve izvještavanju prilagoditi entitetima kako ih ne bismo previše opterećivali. E, dakle, kako bi bili možda drugačiji od onih koje postavljamo financijskim ugovornim strankama. Zatim se govori o takozvanim haircuts, e, o tome se govorilo u, unutar bivših konzultacija FSB-a i to bi možda moglo biti koristan instrument na ovom području. No, oni se ne pojavljuju u trenutnom nacrtu prijedloga teksta od strane komisije i bojim se da ako uvedemo jedan takav koncept u ovu uredbu, a da o tome nemamo studiju učinku, bojim se da bismo na taj način zapravo prekršili e, ovlasti e, ove nove komisije, jednu od glavnih ovlasti, a to je uvođenje boljih e, regulativnih dokumenata. I stoga mislim da bi zapravo trebali u tom slučaju tražiti da komisija povuče taj prijedlog i da nam zatim iznese novi prijedlog, ću u i takvu jednu studiju učinku. A studija učinku je nešto toliko temeljno da mislim da bi to trebali razmotriti. Zatim ću završiti s time da imam jedan sveobuhvat, jednu sveobuhvatnu zabrinutost o mnogim tim dosjejima i znam da je izvjestitelj jako svjestan toga, ali jedan od eh, područja gdje vidimo mm, dosta veliku zbrku jest ESMA koja naplaćuje pristojbe za registre transakcija. To ne postoji u okviru Emira i doista ne bih htjela da se to sada na mala vrata uvede pomoću ovog zakonodavnog dokumenta. Ako je to primjereno unutar emira, možda to nije primjereno da bude sastavni dio u, neki, u nekom drugom zakonodavnom dokumentu gdje se ne radi baš o registrima transakcija. Također se bojim da ako postoje neke pristojbe, da onda moramo imati transparentan sustav e, prema kojima ćemo određivati kako se te pristojbe postavljaju, kako se one mijenjaju. I ja znam da se sada trenutno mijenjaju te pristupe, da nemamo nikakav, nikakvo obrazloženje za to. Unutar mifid da imamo za privatne e, nuditelje usluga takve zahtjeve, pa bi to trebali isto tako imati i za druge subjekte. Zahvaljujem još jednom izvesti, ovo je vrlo tehničko pitanje i sigurno sam da ćemo provesti mnogo sati raspravljajući o tome. Hvala vam za sada, nemamo sate. Filip de Becker u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala lijepa. Ja ću pokušati biti kratak. Eh, danute i Kej su već rekli puno toga s čim se slažem. Mi se ovdje moramo pozabaviti pitanjem sistemskih rizika i zaista moramo vidjeti kako možemo definirati sistemski rizik u okviru ovog financijskog sektora. Morali bismo raditi s jasnim definicijama. Naime, mora biti jasno o to o čemu govorimo. Dio definicija koje sada koristimo morat će se pojasniti između ostalog iz pravnog stanovišta jer e, mnoge stvari mogu različiti E, mogu predstavljati različite stvari. Također morali bismo ove propise uskladiti maksimalno s postojećim propisima, naročito kada se radi o izvješćivanju. E, dakle, trebalo bi to napraviti dakle, u skladu sa sadašnjim propisima. E, što se pak tiče ovih e, smanjivanja o kojima Kej govori, mislim da to treba staviti u jedan opći okvir. Mislim e, da ne možemo samo govoriti ovdje o državnim obveznicama ili vrijednostnim papirima. Moramo to zapravo temeljito E, o tome to raspraviti. Meni je jasno zašto pojedine e, ministarstva financija se za to zalažu, ali mislim da to na dugi rok nije održivo. Razrađujemo nove smjernice i nove propise. E, moramo dakle uskladiti dio rokova u tom smislu i e, to je sve što bih htio za sada reći. A sada, e, tko će se javiti za guve. Marisa Matijas. E, hvala. Mislim da će Rina govoriti. Međutim, Rina je morala načas izaći. E, prema tome sada u ime zelenih e, Eva Žuli. Hvala. Pozdravljam ovaj prijedlog kao prvi korak da se poboljša transparentnost. To može biti vrlo korisno, ali može dovesti i do opasnih tajnih veza među financijskim institucijama i isto tako između njih i onih koji su dio bankarstva u sjeni. Trebalo bi e, se pokušati s više informiranja i transparentnosti za SMT u e, bonitetnom svrhu. Trebalo bi se objelodaniti informacije također i na razini sustava. Nadam se da će se izvjestitelji u sjeni baviti i drugim pitanjima, ne samo transparentnošću, a to su recimo revizije i preporuke za sustave SFTA po pitanju insolventnosti posebnih instrumenata i obaveznih eh, aspekata za upravljanje i menadžment. A isto tako bilo bi korisno, kao što je već reklo nekoliko izvjestitelja u sjeni, da se u to uključi Europska središnja banka, naročito kad se radi o bjelodanjivanju i e, isto tako nadziranjem. Inače, Europska komisija je tu e, kada se radi o određenim aspektima koji su pozitivni i mogli bi izbjeći na taj način manjkavosti. Ipak, trebalo bi više smjernica na prvoj razini da se zna što treba u to uključiti. Što se tiče ulaganja, za sada se to odnosi samo na određeni dio investitora, a trebalo bi se proširiti na sve one koje surađuju u SFT-u, kako bi e, se išlo i više od sadašnjih razina. A sve to u skladu s onim što predlaže FSB. Mi bismo mogli imati osim toga odredbu kojom bi se tražilo da e, sve e, ugovorne strane budu podvrgnute testovima otpornosti prilikom e, posudbe vrijednosnica. To je također u skladu s prijedlostima FSB-a. Što se tiče transparentnosti i ponovne hipoteke, Možda bi se mogli neke imovinu ponovno podvrći hipoteci kako to stoje minimalnim standardima ESME za upravljanje rizicima u minimalnoj e, dozi i tu je, postoji određena posebna odredba za trgovanje vlastitog računa. Što se tiče nadležnih tijela, mogli bismo dodati jedan članak kojim bi se od ESME tražilo da da agregatna izvješća u kojem će se pokazati podaci, količine i e, različite e, druge skupine klastere u e, ugovorima. A mogli bismo također nadodati na to i usklađivanje zakona o nesolventnosti po pitanju SFT-a i isto tako objelodanjivanje i onih transakcija koji ne koriste samo kolaterale središnje banke. A isto e, tako trebala bi se pristupiti i određenim pravilima gdje se kupuju određene vrijednostnice od strane banaka i ponovno se prodaju u trenutku stabiliziranja tržišta. U svakom slučaju rado ću e, sudjelovati u radu na izradi e, ove e, uredbe. Hvala sada na kraju izvjestitelj za zaključne primjedbe. Hvala svim kolegama koji su se javili za riječ. Mm, hvala vam na komentarima. Naravno, ja ću s vama rado kasnije također o svemu tome raspravljati. E, vidjeli smo e, da e, se kao i reforma, strukturne reforme banaka koje smo malo prije govorili i ovdje imamo puno strasti. Postoji ovdje čitav niz toga što se čini dosadnim i nerazumljivim onima kojima se, koji se time nisu profesionalno bavili. Ali ono što je Gunar jutros rekao, 800, 800 e, milijardi eura nedostaje koji bi su se trebali pretočiti u e, realno gospodarstvo, otvoriti na taj način radna mjesta i poboljšati živote europljana. Do toga neće doći svoje dok se ponovno ne uspostavi povjerenje u financijski sustav, a e, u to uključujemo poduzeća i realno gospodarstvo. Za sve to potrebno je više jasnoće i transparentnosti a to zapravo treba biti uloga financijskog sustava, nešto što pomaže da se stvore bogatstva tako što će se generirati robe, usluge i radna mjesta. To nije sustav koji bi morao jedino služiti samom sebi. U toj perspektivi mislim da možemo uklopiti sve naše razgovore koje bi se u mogle činiti samo stručnim pitanjima ali e, ključ samog problema je da se stvori veće blagostanje i više prosperiteta putem otvaranja radnih mjesta koji nedostaju u Europi. Potrebno je uspostaviti međusobno povjerenje, povjerenje koje nedostaje među političkim čelnicima, među državama i u samom e, financijskom e, sustavu a nedostaje također povjerenje među bankama i poduzećima. Jutro smo već čuli, e, rekao je predsjednik londonske burze da novaca ima, ali da banke ne posuđuju i e, poduzećima, a je nemaju zapravo, a, pak tvrtke ne posuđuju jer nemaju povjerenja u tržište. Uglavnom, radi se o začaranom krugu i prema tome ne smijemo se baviti samo tehničkim stručnim aspektima, već e, moramo gledati u čemu je ključ cijelog problema. Hvala a e, ovdje je raspored rada isti kao i onaj za strukturne e, reforme, izvješće o strukturnim reformama banaka. Dakle, 8.12.21. E, predstavljanje nacrta izvješta, 23. veljače ćemo razgovarati o amandmanima koji se moraju uložiti do 27. siječnja. U ožujku ćemo glasati na odboru, a u travnju na plenarnoj sjednici. Prelazimo sada na posljednju točku dnevnog reda koja je također vrlo relevantna. A to je revizija ekonomskog upravljanja, odnosno okvira za ekonomsko upravljanje. Kao što znate, paket dvaju mjera i paket šest mjera se trebaju revidirati. Do 14. prosinca komisija mora objaviti izvješće o učinkovitosti tih pravnog okvira i reći nam više o koordiniranju financijskih politika. Odbor Ekon odlučio je na aktivan, čak proaktivan način sudjelovati u ovom projektu. Naša izvjestiteljica je Pervanš Beres. Hvala. Hvala što ste ovo stavili na naš dnevni red kad ste usvojili raspored rada. Dakle, radi se o dinamici koja se vidjela već u tekstovima koje smo usvojili u prethodnom sazivu. Jednostavno komisija je, bi trebala dakle do 14. prosinca objaviti reviziju paketa dvaju i paketa šest mjera a isto tako mi u okviru ovog odbora e, radimo zajedno, dakle izvjestelji, izvjestelji u cijeni. Mi pomožemo pomažemo da komisija zapravo napravi tu prvu procjenu ovog mehanizma što smo ga mi usvojili. Ja sam vam dakle podastrla prvi radni dokument u kojem se e, spominju dakle bitni elementi i daju neki prijedlozi. Ja mislim da je to ispravan put za radni dokument. Biću vrlo otvorena, ali ću vrlo odlučno također rješavati stvari među nama. Dakle, vi svi jeste ovdje e, e, dovoljno upoznati sa činjenicom, budući da ste odboru Ekon, da je mnogo da mnogo toga u komisiji nije bilo dovoljno napravljeno na ekonomskim i monetarnom planu, ali da se jako mnogo toga i napravilo. Sad, kako možemo procijeniti vrijednost mehanizma kojeg smo uspostavili? E, nekad smo imali pakt o stabilnosti i rastu koji je revidiran 2005. godine, a zatim su usvojeni paket 2 mjera, paket 6 mjera, europski semestar i e, proračunski paket. Ako pogledamo situaciju kako eurozone, tako i cijele Europske unije, o e, raznovrsnim politikama, dakle o policy mixu, vodi se rasprava. Pozivam vas da proučite ono što je komisija objavila u listopadu 2013. godine. Ona sadrži mnoge vrlo relevantne primjedbe o, i komentare o mjerama usvojenih u eurozoni. Već tu se postavlja pitanje je li pravni ekonomski okvir onaj koji omogućuje najbolji policy mix i postoji li E, tu mogućnost da se usvoje protucikličke mjere kada e, se za to postavi potreba i što se može napraviti za zemlje koje imaju proračun koji je deficitaran. Što možemo sada napraviti? Mi tražimo s jedne strane pravni reviziju, dakle paketa dvaju i šest mjera za datum koji smo odredili 14. prosinca. Tada će komisija morati ne samo procijeniti što je napravljeno, već također predložiti revizije same uredbe. To zapravo sadržava i sama uredba kao jednu od svojih odredbi zaključi sa sastanka na vrhu vijeća iz e, lipnja traže da pogledamo koji je manevarskim prostorom raspolažemo i koliko možemo biti fleksibilni. I na kraju e, što su e, namiravali oni koji su napisali izvješće sa svojim e, naslovom, dakle globalni pristup. Hvala im na tom naslovu jer zapravo iz toga slijedi i prvo pitanje kojem ću se vrlo skoro pozabaviti. U međuvremenu mislim da naš pristup mora uključivati i razmišljanja o svim primjedbama i komentarima danim u parlamentu. Najprije ono o Međunarodnom monetarnom fondu koji smatra već neko vrijeme da je Europska unija pocijenila efekat poluge određenih proračunskih mjera. Isto tako izvješće e, predsjednika Središnje banke koji je govorio na određen način izvan Europske unije u Jackson Hallu. Ko, to je mm, govor u kojem se puno toga može e, smatrati da je rečeno, ovisno o tome kakvi su vaši stavovi. Dakle, u tom kontekstu treba sagledati cjelokupni paket mjera i isto tako e, moramo ući u detalje i vidjeti e, koji su instrumenti koji su nama na raspolaganju. Najprije je li pak u svojom preventivnoj dimenziji na srednji rok taj koji omogućuje da se djeluje dovoljno fleksibilno ili se pak mora proširiti njegovo područje primjene. Puno toga će se postaviti i u nastavku pregovora e, u odnosu na ono što je napravljeno u trenutku kad su paket dva više smjera usvojeni. E, dakle, povjerenik je tada bio Oli Ren, a on je sada eurozastupnik. Biće zanimljivo s njima o tome raspravljati. On je dakle potpisao pismo koje je bio odgovor na naše pismo njemu upućeno u nekim rizistima vezanja ulaganja. E, puno se toga dogodilo od to, od tog vremena i vidimo da e, ono što, čega se parlament bojao sada je postala prilično velika stvarnost. U, što se tiče odgovora Oli Arena, moramo reći da se to nije ostvarilo i nije li pak mehanizam zaštite kada se radi o ulaganjima nešto što je bilo pretjerano. Kada već govorimo o mehanizmima e, zaštite, morali bismo se zapitati što su to e, izuzetne okolnosti, što je to severe economic downturn, dakle vrlo problematična ekonomska situacija, kako možemo e, procjenjivati situaciju u određenog gospodarstva i isto tako treba vidjeti što bi komisija trebala napraviti da se više naglaska stavi na prevenciju određenih aspekata nego li na analizu rezultata. Kada se analiziraju e, akcije određenih država članica, to su zaista stvari na kojima zajedno moramo raditi. Otvara se i čitavo jedno novo područje vezano za gospodarsku situaciju u Europskoj uniji. Tu postoje tri e, dimenzije. Rast koji je vrlo malen i e, pretjerano, e, jako malo ulaganja i pretjerano na nezaposlenost. Treba proučiti situaciju u kojoj se nalazimo s dugovanjem. Inflacija je izuzetno niska, treba proučiti što o čem se radi, a isto tako i agregatna potražnja u EU uniji treba se proučiti. Ne želim duljiti, ali ipak želim se ovdje osvrnuti na rasprave među stručnjacima o tome što, na što bi, na čemu bismo trebali inzistirati kada proučavamo situaciju s ekonomskim upravljanjem. Neki e, se pitaju i trebali definirati potencijalni rast, e, što treba raditi sa investicijama i predlažu da se uđe u automatski sustav restruktiranja duga. Drugi pak predlažu drugačiji, novi pristup koji bi ulazio u pravne okvire s kojima raspolažemo. Možda ne, ali koji bi odmah, odmah omogućio da se smanji porez, da se smanje rashodi i na taj način bi se došlo do godišnje stope koja e, je očekivana. Javlja se također i mišljenje da one zemlje koje imaju veći manjinski prostor trebaju ući u javna ulaganja kako bi se izašlo iz situacije koju je sada postala kronična u Europskoj uniji, a to je nedostatak javnih ulaganja na europskoj razini. I e, još posljednja dimenzija ovog izvješća nakon dakle opisa situacije, treba vidjeti na koji način će ova e, komisija ući u rasprave o ekonomskom upravljanju. Na početku smo saziva. Znamo da je na kraju proteklog saziva e, mnogo toga bilo na stolu. Primjerice, priopćenje komisije iz studenog 2013. godine o blueprintu, zatim e, e, reakcija putem izvješća Tisen o e, situaciji 2012. godine. I prijedlozi koje bi e, Europska unija treba, koje smo morali razmotriti kako Europska unija ne bi opet zapala u srednjoročne teškoće koji bi bili rezultat e, odlaska javnih financija na stramputicu, e, zatim isplata koja je bila na predugi rok i isto tako kroničan nedostatak ulaganja. Najviše hvala Pervaš Berez. Sada dajem riječ prvom govorniku. Ester Delange, izvjestitelj EPP-a. E hvala predsjedavajući. Želim se zahvaliti izvjestiteljici na ovom radnom dokumentu koji je koristan eh, i daće svoj doprinos za izvješće koje očekujemo u 12. mjesecu i veselim se radu s komisijom i nadam se doista da će to obaviti do eh, prosinca i ovo je dobro izvješće dakle, na inicijativu. Slažem se da e, se ovdje radi o više monetariziranom nego e, fiskalnom e, pitanju. Evo jedna anegdota, što znam. Znam kakva je situacija određenih država članica. Ja sam 1995. studirala političku, političke znanosti u Parizu i jedna od stvari koje mi je rekao, pitao francuski profesor, jeste kako stoji Europska unija što se tiče monetarizacije i e, ja nisam očekivala takvu, mislim, ne bi nikad mogla očekivati takvo pitanje na nizemskom sveučilištu. No u svakom slučaju ta ograničena pravila koja je sada postajala na početku Europske monetarne unije, kao što su javni dug, javni, javni deficit, e, naime, ja vam ne govorimo danas već o sredini prošlog desetljeća, i tad su posijana, posijano sjeme e, ovoga što danas e, dešava. I tu vidimo sponu između nacionalne europske politike u ovoj oblasti. Mislim da se trebamo na to malo bolje osvrnuti. Naime, države članice, u to sam osobno iskreno uvjerena, ne mogu europsku uniju učiniti odgovornom za e, one stvari koje one koji se same žele riješiti na nacionalnoj razini. Vjerujem da mi na europskoj razini, osobito ovdje u Europskom parlamentu, ne smijemo E, se navikavati na takvu situaciju i isključivo u toj e, situaciji gdje se na nacionalnoj europskoj razini radi zajedno imamo izgleda da ojačamo gospodarstva i mislim da ovaj nacionalni aspekt e, aspekt koji, kojim bismo se malo više trebali baviti u izvješću i kao drugo ne zaboravimo kako i zašto je okvir gospodarskog upravljanja stvoren. Paket šest mjera i dviju mjera je stvoren nakon što je nekoliko država skoro bankrotiralo što bi izazvalo pravu katastrofu prvenstveno u tim državama članicama, ali isto tako e, šire govoreći u gospodarskom sustavu u e, e, Europske unije. I na sreću stvaranjem ISM-a te su države spašene i ne mogu dovoljno ponavljati da su paketi šest i mjera e, rezultat toga svega i opet je važno inzistirati na tome da je e, porezna disciplina e, ključnog, od ključnog značaja i moramo rješavati makroekonomske neravnoteže, ali ove neravnoteže se mjere unutar država, a ne među državama. I ne zaboravimo da su pravi problemi neodržive e, javne financije i neodrživa ravnoteža, makroekonomska ravnoteža. To ne smijemo zaboraviti ponoviti i moramo e, to rješavati posredstvom strukturnih reformi. To ne može biti cilj sam za sebe, jer strukturne reforme mogu biti samo isprazne riječi. Ne radi se tu o tome što ne volimo javna ulaganja, javna ulaganja moraju imati svoj smisao, svoj cilj i učinak, ali tu je nešto preko čega mi u Međupučanima ne želimo preći, ne želimo naime opteretiti iduće naraštaje novim zaduženjem koje neće moći isplatiti. Mislim da se moramo usredotočiti u ovom izvješću na učinkovitost zakonodavnih tekstova koje trebamo cijeniti i njih to da se izbjegne e, opasnost od neplaćanja duga e, država članica u budućnosti. Dakle, potrebna je konkretna procjena rezultata e, paketa šest mjera i paketa dviju mjera. Dakle, da li, treba vidjeti da li su države postale zahvaljujući tome otpornije, što je bio cilj, da li imamo drugih država koje su još uvijek u opasnosti od neplaćanja da li ima smisla zadržati 60% kao gornju granicu. E, isto tako e, trebamo vidjeti što i kako sa strukturnim i proračunskim reformama. Ja dolazim iz male države članice, ali za nas je to e, važna stvar da male države budu jednak, da se prema njima jednak postupa kao i prema velikima i da i što s provedbom ovih mjera. Dakle, naravno ovo nije iscrpno, ovo je dio pitanja kojima bismo željeli da se pozabavi ovo izvješće. Naravno, ovo je tek e, prva e, rana faza, ali stvar, stvar već postoji već dvije godine, dakle, ovaj paket. Dakle, hvala na ovom e, dobrom, dobrovoljnom poslu. Veselim se suradnji s izvjestiteljicom, izvjestiteljima u Sjeni. Nažalost, kao što sam rekla, ja sada moram, ne mogu ostati ovdje na raspravi, ali moja osoba će biti tu, naime ja imam sastanak sa sjednim ministrom i e, uveliko se veselim dakle, raspravi sa svim onima koji su zainteresirani za ovu temu mimo ove e, dvorane. Dakle, spreman sam se svima sastati. Dakle, još jednom hvala izvjesteljici i svim drugima koji su sudjelovali u ovom radu. Hvala. Gospodin Bernd Luke u ime i Sjara ima riječ sada. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala vam gospođo Beres na ovom izvješću. S pravom ste rekli da je ovo izvješće koje će pokrenuti raspravu, a ja bih isto tako htio dati svoj doprinos toj raspravi i to prvo ću sažeti strukturu vašeg izvješća. Vi krećete s time što žalite, to naglašavate slab ra, gospodarski rast u eurozoni i zatim naznačavate neke razloge za taj slab gospodarski rast. Vaš odgovor se zatim vrlo brzo odnosi i na učinkoviti politički miks. Dakle, postavljate pitanje imamo li unutar eurozone učinkovitu mješavinu politika ili se to može možda poboljšati, a zaključka koji iz toga izvlačite jest da ta mješavina politika nije učinkovita, nije dovoljno dobre i da posebice na fiskalnom području bi trebali imati jaču ekspanzivnu politiku tako da onda u trećem dijelu vašeg izvješća naznačavate potrebu za tim da se iskoristi, fleksibilnost koju imamo predviđenu u okviru paketa od šest mjera, paketa od dva mjera i tako dalje. S tim u vezi iznosite niz prijedloga i ja to prvotno mogu pozitivno procijeniti, pa da, vi eh, iznesete prijedloge vezano uz kriterije kada se mogu koristiti eh, instrumenti za fleksibilnost i isto tako kažete kada se koriste eh, dosta neprecizni, neprecizne pojmove i kako se ta nepreciznost može zatim koristiti za opravdanje ekspanzivnije politike, to jest kako se može zatim dopustiti veće zaduživanje. Mislim da je dobro da ukazujete na to da ovdje treba biti precizan, no to ne treba samo gledati iz tog kuta kako se može što više zaduživanja omogućiti uz pomoć postojećih pravila, već isto tako koja je zapravo bila namjera zakonodavca kada su se usvojili paket od šest mjera i paket od dvije mjere i kako se treba odrediti e, točno pojmove kako bi se zatim odgovorilo o toj namjeri. A u četvrtom dijelu vašeg izvješća prelazite na polaganje računa, na odgovornost. Vrlo je, mi je drago što govorite o tome i dopustite mi da s ima veze sa jednu primjedbu. Kao prvo, bih e, sada rekao nešto o tome što po mom mišljenju nedostaje u tom izvješću. Govorite o slabom gospodarskom rastu eurozone Naravno, implicitno s time govorite da je rast u eurozoni slabiji u drugim dijelovima svijeta i stoga mislim da bi trebalo baciti jači pogledi na druge dijelove svijeta, prije svega druge dijelove Europe koje imaju bolji gospodarski rast od eurozone. Prije svega bismo u Europskom parlamentu trebali baciti pogled na one države članice Europske unije koje nisu članice eurozone, te bismo trebali zatim vidjeti kakav gospodarski rast trenutno mogu zabilježiti te države članice, te isto tako zbog čega te države članice imaju drugačije iskustva sa gospodarskim rastom od država u eurozoni, jer tu se radi o važnom strukturalnom, o važnoj strukturalnoj razlici između država koje su dio eurozone i koje nisu dio eurozone i tu si trebamo postaviti pitanje zašto imamo tu razlike u stopama gospodarskog rasta. Zatim se prelazi na pitanje koje vi postavljate oko te mješavine politika, je li on pogodan, takav, takva mješavina politika koja ima u eurozoni, pa onda možemo baciti pogled na monetarne i fiskalne instrumente koje se koriste izvan eurozone, unutar Europske unije i zatim bismo mogli proizvesti zaključak da je monetarna politika manje ekspanzivna izvan eurozone nego što je to sada slučaj unutar eurozone i da i fiskalna politika nije toliko ekspanzivna tamo kao što se to sada predviđa unutar eurozone. I tu se trebamo postaviti pitanje zbog čega su iskustva vezano uz gospodarski rast bolja izvan eurozone nego u eurozoni. Postavlja se pitanje imate li doista pravo sa vašom implicitnom tvrdnjom da zbog toga imamo slab gospodarski rast jer nemamo dobar, dobru mišavinu politika. S tim u vezi treba možda govoriti o drugim razlozima eh, zbog kojeg imamo slab gospodarski rast. Na primjer, mogli bismo govoriti o poticajima koji bi bili potrebni kako bi se, kako bi se stvorila ulaganja za kojima žalimo već nekoliko godina. Dakle, trebali bi govoriti o opterećenjima veznih uz porez, trebali bismo govoriti o infrastrukturi unutar Europske unije, prije svega unutar eurozone, trebali bismo govoriti o istraživanju i razvoju, trebali bismo govoriti o poticama koji nedostaju kada se radi o dosta E, opterećujućoj razini privatnog zaduživanja. I isto tako pitanje krize povjerenja u naše financijske institucije, prije svega u komercijalne banke. Sve to su prepreke za razvoj privatnih inicijativa za stvaranje gospodarskog rasta, zato što utječu na dobit koju takvi, takve inicijative mogu proizvesti. Zatim govorimo o međunarodnoj konkurentnosti i s tim u vezi o cijeni proizvodnje. Vi ste govorili o rebalansiranju pod aspektom konkurentnosti. Malo ste to formulirali na taj način da bi manje konkurentne države članice trebali poboljšati svoju konkurentnost, a da bi države članice koje imaju jaku konkurentnost trebali pak stimulirati domaću potražnju. Stimulirati domaću potražnju, to je zapravo eufemizam za to da se pomoću državnih mjera stvori potražnja i da se tako zatim cijene stjeraju u vis. To ima negativni utjecaj na konkurentnost u međunarodnom kontekstu. Tako da zatim te države e, mogu raditi zapravo protiv svog vlastnog interesa i to će zaškoditi njihovom izvozu. Pitanje međunarodne konkurentnosti je i zbog toga važno zato što se fiskalna politika smatra sada jednom od metoda s kojom se mogu ukloniti razlike u konkurentnosti unutar EU pa i unutar eurozone jer je fiskalna politika naravno u tolikoj mjeri važna i trebamo biti oprezni s njom zbog toga što je u nadležnosti država članica. Dakle, ta predođba da Europska unija stvara ili potiče fiskalnu politiku je predođba koja ne odgovara podjeli nadležnosti unutar Europske unije, zato što ovdje imamo vrlo jasnu dominantnu ulogu e, država članica, dakle njihovu subsidijarnost e, kada se radi o fiskalnoj politici i e, one, mogu slobodno odlučivati o istoj. Isto tako bih još kritično ovdje gledao na to da iznesete neke naznake na e, pocijenjeni učenik e, učinak multifikacije, dakle da državni rashodi imaju učinak multiplikacije koji nije mehaničan i e, koji u trenutku gospodarskog gospodarskog pada i gospodarskog stimulusa zapravo proizvodi različite učinke. Naime, postoje određene studije koje pokazuju da e, se u situaciji gospodarskog pada taj učinak multiplikacije više održava na gospodarstvo nego u trenutku gospodarskog stimulusa i stoga nije dokazano da putem ekspanzivne fiskalne politike se može proizvesti jednak učinak, dakle učinak 1 naspam 1 što se ovoga tiče kako bi se uklonila recesija. Još bi se kratko osvrnuo na pitanje demokratskog polaganja računa. Ne, ispričavam se, još jedna dodatna točka prije toga. Ovo pitanje dodatne fleksibilnosti koju vi zagovaravate, tu vas želim podjetiti na to da je namjera eurozona kod tog zakonodavnog paketa, paketa od šestoro mjera i paketa od dva mjera bila uvijek da se osigura održivost novog zaduživanja i stoga vas upozoravam na to da ignorirate činjenicu da danas automatski više duga znači veće, veće opterećenje dugom i da veću potrebu za smanjenjem duga u budućnosti. To znači da ne bismo trebali uvesti jednu novu dinamiku zaduživanja koja bi trenutno proizašla iz toga da se pokušamo zaduživati sa niskom stopom i iz toga da možda gospodarstvo potrebuje određen stimulus, a da se zapravo ta opterećenja zatim prebace na budućnost i to e, na našu na našu negativnu korist. Naime, mogli bi u budućnosti imati puno veće kamate za pojedine države članice nego što su kamate na njihovo zadrživanje trenutno i moglo bi zatim doći do jedne ponovne krize. Zatim, eto, zaključno još jedno pitanje, to je demokratska odgovornost, to je spolaganje računa, tu se slažem s vama, mislim da je vrlo važno da prije svega europske institucije, dakle Europska komisija, polažu račune Europskom parlamentu i odborima Europskog parlamenta o onome što radi. I u to spada isto tako i jasno naznačivanje činjeničnog stanja. To je isto tako nešto što trebamo imati na umu kada ćemo voditi rasprave sa komisijom u prosincu. Doista trebamo od njih tražiti da nam pokažu čiste podatke prema kojima Europska komisija namjerava e, procijeniti uspjeh gospodarskog upravljanja. Ti podaci trebaju pravovremeno e, biti stavljeni na raspolaganje kako možemo kritično analizirati sve ono što zapravo u ovom kratkom razdoblju uopće možemo izvući kao zaključak a zatim isto tako naravno polaganje računa nacionalnih vlada prema pojedinačnim nacionalnim parlamentima, tako da se može jasno vidjeti koje se mjere pokreću, zbog čega se te mjere pokreću i koja su opterećenja koja će iz toga proizaći za konkurentnost pojedinih država, za e, porezno opterećenje ukoliko se te mjere namjeravaju financirati porezom i naravno koliko će biti njihov utjecaj za buduće naraštaje ako se e, na taj način financiraju da se to sve odgađa u budućnost. u Hvala lijepa. Gospođo izvjestiteljice Bereš, ja bih htio reći nešto u ime liberala i demokrata i želim vam zahvaliti na vašem nacrtu prijedloga. S pravom se naznačili da onaj ko stvara monetarnu uniju da mora stvoriti političku uniju. Mi smo rekli da je monetarna unija zapala u poteškoće zato što su zajedničke europske institucije imale slabu ustanovljenu strukturu. Dakle, razno slobodno ponašanje država članica je bilo omogućeno, nije se moglo spriječiti sa europske razine, to je nešto što se odvija već od 2003. godine i zbog toga sada unutar financijske krize imamo tu visoku stopu zaduženosti koja je dovela u pitanje samu zajedničku valutu. Zbog toga smo pojačali pak za stabilnost i rast koji je zatim pomoću paketa od šest mjera i paketa od dvaju mjera uklesan u naše europsko zakonodavstvo. Vrijeme koje je prošlo od toga je dosta kratko i prekratko je kako bismo doista proveli procjenu e, tih dokumenata zakonodavstva i stoga i mi cijenim ovu procjenu gospođe Ester de Lange, da u svakom slučaju treba ispitati jesu li se doista primjenjivali ti instrumenti, jesu li se preporuke za pojedine države članice doista i provele u tim državama članicama. Imali smo e, to i saslušanje budućeg povjerenika za e, monetarnu uniju. Mi smo dosta istupno mu postavili to pitanje i Isto tako se postavlja pitanje kako te preporuke za specifične zemlje mogu doći jače do izražaja u budućnosti. U tom kontekstu je, na primjer, Europska komisija u prošlosti, na primjer za moju domovinu, za Njemačku, ukazala na to da su tu ulaganja niža od e, zaduživanja. Dakle, da se živi tako da se premalo ulaže i pitanje je kako se može poboljšati okolina za ulaganje u svim državama članicama. Jedan prijedlog e, Europske komisije s tim u vezi, na primjer, ne podržava moja država, jer se tu radilo o, na primjer, smanjenju poreznog opterećenja pomoću smanjenja hladne progresije. Mislim da mi ovdje u Europskom parlamentu moramo pogledati je li ovo što smo mi ustanovili kao regulatorni okvir doista se i prenjivalo i ako ne, zašto ne. Je li sada pravo vrijeme da se taj cjelokupni regulatorni okvir dovede u pitanje ili da ga se pokuša oblažiti? Tu smo mi vrlo skeptični, sumnjamo u to, a nasuprot tome smatramo da politika koja počiva na pravilima da bi ona bila bolja za budućnost. I tu se naravno i e, govori o ulozi Europske središnje banke. Gospodin Luke je rekao, to sam smatrao zanimljivim, da se trebaju pogledati one države članice e, i njihov gospodarski rast koji nisu članice eurozone, tu sam odmah pomislio na Veliku Britaniju. Velika Britanija ima e, dosta fleksibilniju monetarnu politiku, e, imali su quantitative easing, imali su državne obveznice koje su rasprodale u iznosu od 240 milijardi funti. Dakle, kada bismo to preračunali u e, moć jednog kraljevstva, to je kao da je eurozona izdala državne obveznice za 1,3 bilijuna eura i bilo bi vrlo teško pomoću takvih kupnja državnih obveznica opravdati mandat Europske središnje banke po našem mišljenju treba odrediti e, buduću ulogu Europske središnje banke i monetarne, njene monetarne politike. Po mom mišljenju je zadaća monetarne politike Europske središnje banke ta da zagarantira stabilnost cijene, ne da sanira proračune država članica, niti da se bavi politikom stvaranja mjesta. To je nešto što se potpuno se razlikuje od mandata Europske središnje banke i e, u tom smislu se on razlikuje od federalne američke banke. Kada se radi o pitanju možemo li pomoću javnih ulaganja dati poticaje za gospodarstvo, onda tu moramo doista vidjeti hoćemo li postići takav rezultat i ako da, kako zatim možemo i ubličiti takav poticaj. Paušalni, paušalne iznose za javna ulaganja mi ne želimo no postoje neke naznake za to budući da sad vidimo granice monetarne politike, da bi možda bilo smisleno na nekim strateškim mjestima, na primjer pomoću istraživanja ili razvoja ili pak pomoću transporta i infrastrukture ojačati potencijal za gospodarski rast u državama članicama. Zaključno gledano mislim da isto tako trebamo pribaciti na to da građani i građanke pojedinih država članice koji su napravili ogromne napore e, putem vlastitih mjera, putem na strukturnih reformi, na primjer e, građani iz Slovačke ili iz Litve ili iz Estonije koji su uspjeli dovesti u red vlastite nacionalne proračune da se ne treba od tih građana tražiti da snose teret za druge države članice koje koje se muče s time da provedu te iste strukturne reforme. Dakle, ovaj pakt o stabilnosti i rastu je po našem mišljenju temelj za pravedni okvir za mm, ekonomsku monetarnu uniju u Europskoj uniji i mi s tim u vezi želimo da se taj pakt za stabilnost i rast u potpunosti primijeni. Zadnja točka o kojoj bih govorio je pitanje bankrota država. Istina je da je stopa zaduženosti u nekim državama članicama i dalje vrlo visoka i dalje vrlo zabrinjavajuća. Po mom mišljenju je zaduženost država prisutna i u nekim e, jačim gospodarstvima pomoć, poput u Njemačkoj i tu je ta stopa previsoka, ali isto tako bismo trebali tu raspraviti o pitanju e, insolventnosti e, država. Tu postoje određeni stručnjaci koji su, izdali, koji su dali svoje prijedloge i mi smatramo da nije dovoljno toga učinito kako bismo kod budućih financijskih kriza privatne vjerovnike uključile uključili u ublažavanje i rješavanje takvih financijskih kriza. Veselim se daljnoj raspravi sa izvjestiteljicom i izvjestiteljima u sjeni i s tim u vezi ćemo podnesti odgovarajuće amandmane. Hvala lijepa. Thank you, Marisa Matijas for the GUE. Hvala, Marisa Matijas u ime GUE. Hvala. Ja bih htjela zahvaliti izvjestiteljici na njenoj prezentaciji. Mislim da je ovo dobar prijedlog kako što se tiče sadržaja, tako i što se tiče same strukture teksta, a pitanja na koje ovdje nudimo odgovor su i meni vrlo važna. Prije svega bih htjela se osvrnuti na neke od točaka koje nalazimo u izvješću. No isto tako moram reći nešto vezano uz ono što su prethodni govornici rekli. Na primjer, postavlja se pitanje je li primjereno ili ne da se paket o gospodarskom upravljanju dovede u pitanje. Ja mislim da je to i više nego primjereno. To je naša zadaća. Ali dobro, da kažem nešto o ovim stvarima koji su u izvješću u uvodu. Izvjestiteljica iznosi nekoliko komentara o programima za postizanje stabilnosti i tako tako dalje. Zatim se govori o no bailout klauzuli. Tu se govori o tome da programi za postizanje stabilnosti u pojedinim državama članicama nemaju utjecaj na druge države članice. Dakle, da ne dođe do nikakve zaraze uh, što sada možemo dakle reći nakon ovih godina iskustva da zapravo dolaze do suprotnog učinka. Ne samo da nismo spriječili takve zaraze, nego je sistematično dolazilo upravo do toga. Dobro, sada su prošle dvije godine, ali ne smijemo zaboraviti da se ovaj cijeli zakonodavni paket izradio s određenim ciljem postojale su države koje su provele sve strukturne reforme, sve mjere koje su im nametnute. Neke države su čak išle i dalje od toga što se od njih tražilo sa ciljem da se ispune oni glavni ciljevi na europskoj razini u okviru e, ekonomskog, to gospodarskog upravljanja. Hoćemo li sada raditi politiku kao neki drugi i jednostavno ignorirati tu činjenicu, ali nijedan, da se nijedan od ciljeva nije ostvario. Glavni cilj je bio kontrolirati pretjerani dug, ali koje su bile te države koje su provodile strukturne reforme i koje su ostvarile taj cilj koje je odredila Europska unija? Koje su države ostvarile taj cilj? Niti jedan taj cilj nije ostvaren, baš nasuprot. Stopa zaduženosti se povećala, situacija sa dugom se pogoršala. I mislim, tu se moramo postaviti odružna pitanja. Jedan drugi cilj je bio da se potaknu ulaganja. Ali ulaganja nismo potakli. To je bila potpuno kriva predložba. Zatim smo imali još neke ciljeve. A rezultati koje smo imali su bili velike socijalne krize u onim zemljama koje su provodile te strukturne reforme. Čak smo imali takve rezultate da je u mnogim tim zemljama pao bruto domaći proizvod. Sada u okviru tog policy mixa, te mišavine politike, ja mislim da imamo odgovornost napraviti upravo takvu analizu. Ja se slažem sa ovim problemima koje je izvjestiteljica identificirala a s tim u vezi si postavljam sljedeće pitanje. Ovi zakonodavni programi koje smo usvojili, jesu li oni uspjeli uopće riješiti te probleme ili su samo pogoršali te probleme? Ja mislim da su ti zakonodavni paketi samo pogoršali tu situaciju. Dobro, vidim da mi riječ izmiče i znam da drugi se isto tako žele javiti za riječ, ali samo vrlo, vrlo kratko. Što se tiče nekih pitanja koje je izvjestiteljica postavila kako bi smo napredovali našu raspravu. Izvjestiteljica si postavlja pitanje je li paket o gospodarskom upravljanju bilo u stanju ostvariti dobru mješavinu politika, ja bih rekla ne i to nije niti koncipirano u tu svrhu. izvestiteljica se pita postoji li potencijal za protucikličnu politiku e, u e, Europskoj uniji, ja bih rekla da da, za to postoji velik potencijal. Ono što se do sada napravilo unutar gospodarske politike bilo samo jedan mali, mali stimulans. Što je pravi policy mix? To je isto tako nešto što moramo vidjeti. Ja bih rekla da javne institucije moraju biti ojačane, moraju imati jamstvo da će se ostvariti određen, određeni prihodi i samo u tom slučaju um, možemo ostvariti ovaj cilj. Što se tiče država sa prekomjernim sa, sa uh, suficitima, i pitanjem može li se poboljšati konkurentnost tih država. Ja mislim da se može ostvariti ravnoteža među tim državama u okviru našeg zajedničkog tržišta. A sigurno da bi mnogi mogli izvući korist iz toga ako bi se agregirana potražnja e, povećala, prije svega države koje su dio programa. Što se tiče fleksibilnosti, i pravila. Tu se izvjestiteljica postavlja pitanje doprinosili gospodarsko upravljanje ukidanju razlika e, između pojedinih država članica. Ja bih rekla da ne. To ne samo da uvodi ravnotežu među makroekonomskom situacijom pojedinih država. Ne, te razlike se samo još povećavaju. Tako je to sa fleksibilnošću, a izvjestiteljica se pita trebamo li još i dalje razgraditi fleksibilnost. To pitanje. Trebaju li postojeća pravila biti još fleksibilnija? To pitanje zapravo bi trebalo drugačije postaviti. Jesu li ta pravila koja mi imamo uopće adekvatna ili ne? Mi uvijek sustavno govorimo o tome da je potrebno sve napraviti na fleksibilniji način, ali možda zapravo temeljna pravila to, tome ne odgovaraju. Zatim preduvjeti za kalkulaciju strukturnog deficita u okviru programa za stabilnost, to je isto tako jedno od temeljnih pitanja. Jasno je da moramo razmisliti o tome kako se ono kalkulira. Jer ako bismo procijenili strukturalne aspekte prema kalkulaciji koju imamo sada, onda bismo čak mogli imati situaciju da neke zemlje imaju 20% strukturne nezaposlenosti. A osim ovoga, mislim da su ova pitanja koje si postavlja izvjestiteljica vrlo dobra. Mogla bih zapravo reći i puno više od ovoga. Želim čestitati izvjestiteljici i naravno da sam spremna surađivati na ovoj procjeni koju ne smatram samo primjerom nego, primjerom, nego neophodnom. Hvala. Hvala, moramo završiti ovaj sastanak 12.30, tako da molim idućeg govornika da se drži e, dodijeljenog vremena, dvije, tri minute, ukoliko je to moguće, a onda ćemo predati riječ izvjesteljici da iznese zaključnu riječ u nekoliko minuta, evo pet minuta. E, Eliza, izvoli. Hoćemo imati mogućnost čuti mišljenje komisije ili ne? Imamo zadan vremenski okvir i odnosno zakazan je sastanak na ovu temu s komisijom. Dakle, danas to neće biti moguće, nećemo imati vremena za to. Dobro. Evo ja ću se držati vremena koje mi je dodijeljeno, pretpostavljam da se to mora poštovati. Dakle, najprije se želim zahvaliti Pervanš Beres na ovom dokumentu, ja se također slažem s velikim brojem pitanja koja ona postavlja tu s izraženom zabrinutošću e, glede neprovedbe određenih mjera ili loših rezultata. Kada je riječ o osobama koje su zabrinute povećanjem zaduženosti, mislim da su sve razine zaduženosti povećane. Dakle, kada nam neki kažu tijekom rasprave o paketu mjera da će to biti e, self-defeating paket, E, mislim e, da je to nešto što se može primijeniti na sve e, elemente, jer otkako smo počeli ove prociklične mjere primjenjivati, sve se pogoršalo. Da li trebamo govoriti o ublažavanju? Pa mislim da trebamo prvenstveno govoriti o reviziji paketa mjera, kao što to ovdje stoji. Ne mislim da treba ublažiti mjere, već treba reformirati ovo. Gospodin Moskovski je bio tu, razgovarao s njim na tu temu, on je bio spreman za takvu reformu i mislim da je to ono što treba ovaj odbor tražiti, prvenstveno zbog neuspjeha eh, mjera i zbog eh, pravne sigurnosti koja postoji u ovom paketu. Sama izvjestiteljica je to rekla, ja slažem s njom, ne postoji točna definicija oko iznimnih okolnosti, niti postoji točna E, definicija severe economic downturn, e, ništa ne znamo o tome što su strukturne ravnoteže i tako dalje. Dakle, sva ta pitanja su prepuštena radnim skupinama, samoj komisiji i njihovim diskrecijskim pravima. Mislim da to nije prihvatljivo. A što se tiče paketa šest mjera, evo kada govorimo o paketu šest mjera, o e, postupku za prekomjerni deficit, dakle kad se prekorači 60%, pa mnogi pravnici smatraju da to nije u skladu s temeljnim ugovorima. Dakle, postoji čitav pravni vakum koji se mora riješiti. Naravno, komisija može objaviti komunikaciju o svom tumačenju tih mjera, ali mislim da bi bilo puno razboritije, zanimljivije da se to napravi posredstvom revizije pravila. Zatim, što se tiče makroekonomskog postupka, pa evo, do sad je postojalo iznimno asimetrična procedura. Naprimjer, tekući računi, i njihova ravnoteža. Pa ne postoje samo zemlje koje imaju deficit, e, postoje države koje imaju e, prekomjerni deficit i koji imaju veliki problema. A što se tiče makroekonomskih pitanja, mnoga su stvari važne, a e, evo i onaj semafor, scoreboard, kako ćemo njega primjenjivati. Dakle, trebamo i to rješavati. Evo još jedna važna tačka. Ukoliko želimo tražiti reviziju treba napraviti, ali ima pitanje indikatora. Gospodin Moskovisi je spreman da ti indikatori budu uključeni u semafor e, kao indikatori o nezaposlenosti i drugi indikatori koji su važni. Treba to sve imati na umu jer samo pitanje makroekonomske regulacije ne može biti zanemareno, a to, tome je tako sada. Sve sve javne službe su žrtve u mnogim državama članicama tih strogih mjera štednje. I zaključno želim govoriti o javnom ulaganju. Marisa Matijas e, je to spomenula. Mislim da ovdje moramo razlikovati javna ulaganja i e, ulaganje u smislu potrošnje. Mislim da na tome trebamo poraditi. Treba vidjeti koja je moguća amortizacija tih investicija Slažem se, evo, imamo e, iznimno velike e, deficite i sad ulazimo u treću fazu e, u Europi. Dakle, evo, zadnja stvar, zahvaljujem se izvjesteljici na ovome E, naime, vodi se rasprava o tome da li trebamo ili ne trebamo dopustiti određeno ublažavanje kako bi se pružilo vrijeme nekim državama članicama da razviju, razrade svoje strukturne reforme. Ali želio bih znati koju vrstu strukturnih reforma, reformi, koji će biti utjecaj na e, proračunsku konsolidaciju, na zaduženje, jer postoji izvješće OSS-a o utjecaju smanjenja plaća u mojoj državi, u Španjolskoj, e, to ima utjecaj na potrošnju, na proračunsku konsolidaciju i vidimo da smanjenje e, smanjenje plaća ima e, utjecaj na agregiranu potražnju, utjecaj na deficit i tako dalje. Dakle, moramo imati na umu sve te elemente u okviru strukturne reforme i sve, svi ti elementi imaju iznimno negativan utjecaj na e, općenitije neke stvari. Evo, htio sam reći izvjesterici da sam spreman razgovarati s njom i da se slažem e, glede velikog broja stvari s njom i mislim da pravna revizija mora biti naš cilj. Hvala. Hvala. A sada zadnji govornik u ime FDD-a, gospodin Oflin. Ispričavam se, e, ja imam jednu drugu obvezu, u 12.30 moram biti drugi, tako da ću prepustiti predsjedanje zamolit ću kolegu Rozatija da predsjeda zadnjim dijelom ovog sastanka. Gospodine na te riječi. Hvala predsjedniče, evo, nastojat ću biti e, kraći od ovih nekih prekomjerno dugih e, govornika zadnjih pola sata. Zahvaljujem e, izvjesteljici ovom, na ovom dokumentu. Dakle, na samom početku vidimo da se tu radi prvenstveno, da je monetarna politika na europskoj razini stvorena kada je euro, područje stvoreno, ali fiskalna politika je prepuštena državama članicama. No, naravno, ovo je bio okvir koji je nedostajao, naravno to možemo reći samo na temelju iskustva iz zadnjih dvije godine, no naravno euroskeptici su uvijek e, još i tada govorili da ne možemo imati monetarnu uniju od 17 različitih e, proračunskih politika, fiskalnih politika i e, gospodin Dragi bi trebao znati da nije dovoljna samo koordinacija fiskalnih politika, već je koordinacija tržišta rada i tako dalje. Zadnja, najvažnija stvar jest priznanje demokratskog deficita. To je za mene najvažnije u ovom dokumentu. Naime, u većini država članica ljudi nisu uopće ni, ni pitani da li žele jedinstvenu valutu, a sada tražimo još veću koordinaciju, ujedinjenje na e, proračunskoj razini. Dakle, ovo, e, ovo ima jako slabe temelje, kako god okrenemo. No, mene zanima što se dešava u Italiji gdje e, stranka e, pet zvijezdica želi vidjeti da li se ljudi slaže o, s pravilima na kojima počiva e, monetarna unija. I koliko sam shvatio, na europskoj razini postoji potreba da se ovo koordinira na e, europskoj razini, no naši sugrađani trebaju o tome e, odlučiti i predlažem i preporučujem da svi, sve države pokrenu to pitanje posredstvom referenduma, jer ćete tek tada imati političku volju u državama članicama da E, se pokrene, e, pokrenu stvari koje su nužne da e, monetarna unija funkcionira. Dakle, da li će biti 17 ili ne, ali država u monetarnoj uniji, no najvažnije je da se pita naše sugrađane, jer opasnost je da euro postane, odnosno Europska unija postane žrtveno janje za, za neke, jer vidimo, doživljava se Europska unija koja nameće mjere u državama gdje e, je e, razina života sve slabija, gdje nema posla, ali ono što je najvažnije ovdje jeste da se riješi deficit demokratičnosti i da se pita ljude da li žele pripadati jednoj monetarnoj uniji, da li žele živjeti unutar tih okvira e, velikih ograničenja, jer ukoliko ne, onda bi logično i demokratsko bilo, vjerojatno i gospodarski najopravdanije, da se vrati na nacionalne valute i mogućnost da se devalvira ili e, da se vodi e, nacionalna monetarna politika. Mislim da je ovo srž problema s kojim se suočava Europska unija i dok se ovaj demokratski deficit ne riješi, nećemo imati temeljnog napretka. Hvala. Hvala gospodine Oflin. Evo zaključili smo dakle s popisom govornika u ime kluba zastupnika. A evo vraćamo se našoj izvjestiteljici za da nam na prezime ovih rasprave. Najviše hvala predsjedniče rećete predsjedniku odbora da je šteta što se ovakva rasprava vodi na kraju dnevnog reda. Oprosti, pervonš, moramo biti jako kratki, jer prevoditelj će otići. Napravit ću ja to je na engleskom ako hoćete, ali potrebne su mi dvije minute, zaključimo ovu raspravu. Doista žalim što imamo, što se vodi ovakva rasprava na kraju E, sastanka, a ovdje se radi o ključnoj temi za narednih nekoliko godina, dakle da organiziramo europsku Evo okvir za gospodarsko upravljanje. Većina ljudi koji su se javili za riječ više nisu tu, ja ću e, njih e, susresti pojedinačno, ali bilo bi evo ću određen broj opaski iz poštovanja prema ljudima koji su ostali do kraja. Ja želim podsjetiti da se ovdje ne radi o izvješću, već o radnom dokumentu. I ja ništa ovdje ne tvrdim, iznosim, već sam samo preuzela činjenice koje se odnose na gospodarsku situaciju koju se nalazi Unija, e, koje se odnosi na inicijative koje su donesene izvan ovog doma ili u njemu, koje, to su stvari na kojima se radi, to su pitanja koja su postavljena. Ja nisam izumila raspravu o fleksibilnosti kao što gospodin Lukas to misli. Ja sam samo navela stvari koje su, koje stoje crno na bijelo u zaključcima Europskog vijeća. Oni su ti koji su nas pozvali da pokrenemo ovu raspravu koja je očito nužna kada se osvrnemo na situ, e, gospodarsku situaciju u kojoj se nalazi e, Unija. Što se Delange tiče, mislim da je ona jako otvorila e, neke teme koje je potrebno raspravljati kako se primjenjuju e, preporuke za e, preporuke po državama što se tiče strukturnih reformi koje je spomenula i koje su koje je spomenuo i gospodin Luka ne pardon gospodin Toer tu se radi o pravo raspravi s velikim zadovoljstvom ću sudjelovati u toj raspravi, ne samo o definiciji što su strukturne reforme, već e, kako ih treba ocjenjivati, ocjenjivati utjecaj na fiskalnu konsolidaciju država članica. Mislim da je ovo ključna stvar koju ćemo morati pažljivo pomno analizirati. Bilo mi je zanimljivo poslušati gospodinu Luku, Luku koji kaže da e, e gospodarski rast e, možda bolje djeluje van Europske unije zbog e, kvantitativnog lakšanja, no treba vidjeti i spomenuo je i mandat Europske središnje banke. Dobro, da, to su stvari na koje ćemo se morati pozornije osvrnuti, no ipak e, moram reći da se donekle ne slažem s njim kada kaže da su proračunske nadležnosti, prvenstveno nadležnosti država članica, jer to je ipak u suprotnosti sa svim onim što je e, rečeno i napisano još od ugovora iz Maastrichta, a to je e, članak 1.2.1 e, ugovora gdje, prema kojem države članice i vođenje fiskalne politike jeste nešto što se radi u okviru zajedničkog interesa. Dakle, ne želim duljiti no ipak e, veliki broj pitanja je postavljen strane kolega i željela bih odgovoriti na nekolicinu njih. Kao prvo, mislim da je to gospodin to je rekao, postavio pitanje da li je pakt e, stabilnosti i rast bio e, pravedan okvir, pa možda ovo nije jedino relevantno pitanje koje je postavljeno, naravno, ali s tim u vezi nije, nije stvar samo u tome, već i o učinkovitosti i o najboljem rješenju za sve nas i za Europsku uniju i za euro područje kao takvo. Isto tako posljedno pitanje e, govoreći da su mnoge države članice puno toga e, uložile mnoge napore i da bi jednako trebalo biti, jednak pravila biti primjenjena na sve, ali kada se to vidi e, da, možda bismo se trebali osvrnuti na tu točku. I zadnja stvar koju želim spomenuti odnosi se na određena pitanja koja se tiču da li trebamo se baviti fleksibilnošću ili revizijom pravila. Mislim da trebamo postupiti korak po korak i e, uvidjeti gdje je manevarski prostor, što se tiče gdje ima fleksibilnosti i e, ne da Bože da možemo otvoriti neka druga vrata, možda ako nam to komisija dopusti, možda će i oni sami to otvoriti, odnosno odškrinuti neka vrata i teme u prosincu. Eto, toliko od mene za sad. Nadam se da ćemo imati dobru suradnju sa svim e, u Sjeni i svim e, zastupnicima glede ove važne rasprave. Hvala, hvala vam na ovim e, konač, završnim zaključima komentarima. Šteta što su izvjestitelji u sjeni, neki od njih otišli prije odgovora Izvjestiteljice, no u svakom slučaju došli smo do kraja sastanka. Dopustite da vas obavijestim da je odbor dobio obavijestio o nekolicini događaja s ovim u vezi. Dakle, imamo radionicu vanjskih stručnjaka, raspravu sa komisijom, na plenarnoj e, raspravu s komisijom i e, javno saslušanje e, stručnjaka. Datum još nisu odlučeni, to će u skoroj budućnosti biti javljeno. Hvala, zaključujem sastanak.